So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, would you take your seat, please? Uvaženi kolege i kolegice. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie još jednom uvaženi kolege i kolegice. Pozdravljam vas na trećem panelu međuparlamentarne konferencije. Znači, pozdravljam i članove na, zastupnike nacionalnih parlamenta kao i kolege iz Europskog parlamenta. Naše teme poslije podnevnog, za poslijepodnevnu raspravu u prvom dijelu biti će što je trostruki, socijalni trostruki A, znači Europski stup socijalnih prava, uključujući pitanje mehanizama utvrđivanja plaća, a u drugom dijelu od 16.30 bavit ćemo se investicijskim politikama za otvaranje novih radnih mjesta, EU investicijski instrumenti i politike obrazovanja i obuke koje će biti okrenute vještinama za budućnost. Dakle, unaprijed e, zahvaljujem nacionalnim parlamentima koji su odgovorili na naša pitanja, odnosno priložena pitanja, a u svezi sa raspravom današnjeg poslijepodneva imamo, dobili smo deset odgovora, a prije nego što krenemo točno u dnevni red, E, pozdravljam gospodina Žorža Engela, predsjednika odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja e, Luksemburg, e, Luksemburškog parlamenta, te gospodina Nikola Samaniosa, predsjednika socijalnog odbora Grčkog parlamenta. Nadam da je on tu negdje. Možda ga je zadržao neki intervju ovdje u našoj blizini pa će doći. Ali prije nego što krenemo u raspravu, podsjećam e, da želimo nastaviti s istom e, postupkom kao i jutros. E, dakle, najljepše molim da, se, da ispunite ove male formulare za javljanje za riječ. Bijeli su za prvi dio rasprave, socijalni triple A, a žute papirići, žuti formularići su za drugu raspravu investicijske politike kako bi mogli. Molim vas da ih čitljivo ispunite. Prije podne su neki kolege imali e, liječnički rukopis, doktorski rukopis e, koji nisam mogao pročitati pa sam se već morao ispričavati zbog toga. Bilo bi zgodno kad biste to čitljivo ispunili. Dakle, pokušat ćemo dakle dati svima koji se jave za riječ e, da dođu do riječi pa Molimo dakle od početka ograničiti vrijeme govorenja na dvije minute. Nekim kolegama je to e, dosta zbunjujuće ili e, iznenađujuće, ali kolege iz Europskog parlamenta već su se navikli na dvije minute, više ni ne dobijemo. Evo, kolega Manja se ovdje, dakle. Kolege iz Europskog parlamenta već su se na to navikli, ali Nažalost, našu veliku žalost, u nacionalnim e, parlamentima obično se može doći i do dužeg e, vremena za govorenje, ali znam da ćemo svi izaći s tim na kraje, a ja ću intervenirati morati ako netko odulji, pa morim unaprijed za razumijevanje. Dakle, ja bih htio samo evo omogućiti da svi dobiju riječ. Pa prije nego što krenemo, kratko danas uvedem u ovu temu, što je socijalno trostruko A, to je pokrenuo e, Jean-Claude Juncker već 2014. u jednom govoru pred Europskim parlamentom, e, što se sve pojavilo u jednoj raspravi o Europskom stupu socijalnih prava. To je bilo u listopadu 2015. kad su kolege iz e, komisije u orientacijskoj raspravi bili obavješćeni o tom temu. Komisija je to preuzela u radni program za 2016. A u međuvremenu od siječnja 2016. je to e, dalje prošireno i konkretizirano od strane komisije prvo jednom orientacijskom raspravom i počinjenjem otvaranjem konsultacije s socijalnim partnerima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim e, mandatarima, kao i sa civilnim društvom koji bi cijeli proces trebao voditi do e, socijalnog stupa europskih socijalnih prava i konkretiziran tom obliku, a mi u odboru za zapošljavanje potičemo da se to e, provodi u jednoj širokoj konzultativnoj raspravi, a u međuvremenu se konkretizirale su se neke stvari, odnosno barem neki naslovi, neke, neke ključne teme gdje se govori o pitanju novog zakonodavstva na europskoj razini e, koje odgovara otprilike 20, 21. Um, stoljeću. radi se o pitanju nezaposlenosti mladih kao i dugoročnoj nezaposlenosti koje treba suzbiti, a konkretno u ovom stupu socijalnih prava E, također e, imamo i temu e, balansa rada i privatnog života za zaposlene roditelje, znate agenda koja se tiče kvalifikacija, te paket najavljeni radne mobilnosti koje još ne možemo konkretno sagledati do kraja. Dakle, sljedećim e, tjednima bit će izneseni konkretni predlozi i ako bacimo sad pogled na pitanje socijalnih minimalnih standarda ili socijalnih prava, ovdje imamo jedan cijeli niz definicija koje se održavaju e, i u konvenciji Međunarodna organizacija rada kao i u e, socijalnoj povelji Europske unije. Dakle, sada to treba e, dići na razinu eurozona, europodručja, a druge zemlje pozivaju se da se priključe ovoj temi. Stoga smo u pripremi za današnji sastanak e, Formulira određena pitanja na vas. Neću sada ići detaljno u njih. Mislim da su pred vama, odgovori koje smo dobili uključuju se onda u sadašnju raspravu tu se u pitanjima radi i o pitanjima kako se socijalni partneri mogu uključiti u debatu na nacionalnoj razini. Radi se dakle o pitanju odbora za konkurentnost koji su već kritično raspravljeni na europskoj razini, a u obliku jednog mehanizma za utvrđivanje plaća, što je prilično osporavana tema. I također želim e, spomenuti da bismo se danas trebali baviti i odnosom prema zahtjevu e, koji postavio Jean-Claude Juncker ista, dakle plaća za isti rad na isto mjesto. Znači to isto raspraviti na europskoj razini. To mislim da je izuzetno pozitivno, ali koliko je to moguće i koliko će to biti prevedeno u legislativni akt, u ovom trenutku još Dakle, ne znam kako će to dalje. Evo, dakle, pozivam vas na razgovor. Nisam sada, nadam se da nisam e, previše ušao u ono što će reći naši e, panelisti. Prvo će govoriti George Engel, a onda gospodin Nikolas Manes, a onda ćemo krenuti u raspravu. Još? Uvaženi zastupnici, dame i gospoda, Euh, kao predsjednik e, odbora za rad i socijalne e, sigurnosti Luksemburškog parlamenta, zastupničkog doma, da je doista mi je e, drago što sam ovdje u ovom odboru i hvala što mi gospodin Hendel dao priliku da govorimo o ovoj temi koja mi je doista vrlo važna, a to je socijalna dimenzija Europske unije. Dakle, dame i gospodo, prije otprilike pola stoljeća neki prosvjetljeni ljudi i iz Luksemburga došli su do ideje Europske unije koju poznamo kao danas i mir i stabilnost koje, u kojima uživamo danas ne bi e, došli na svjetlo dana bez njihovog e, rada i zalaganja 1950. potpisnici Šumanove deklaracije postavili se cilj da poboljšaju uvjete života i rada građana, zahvaljujući e, napretku e, za sve jednako za sve što je svakako uvaženi cilj i uspješni sporazum nakon toga dali su novi poticaj ovom socijalnom cilju koji je dugo bio previđen do sve do Lisabonskog ugovora koji dakle socijalna dimenzija Europe, promicanje zapošljavanja i jamstvo socijalne zaštite um, um obrazovanja i borbe protiv socijalnog isključenja, koji su sve u temelju europskog projekta danas. Ali danas Europa je suočena sa socijalnim problemima golemih dimenzija i ono s čim smo suočeni su povijesne razine nezaposlenosti, nejednakosti, siromaštva i deprivacije a koji svi dolaze sa sve širim jazom između zemalja članica Nezaposlenost mladih i siromaštvo djece u ovom e, trenutku su pokazatelji kako se trebamo ponovno usredotočiti na socijalnu dimenziju Europske unije ako želimo izbjeći socijalni jaz i otuđenje naših e, ljudi koji bi okrenuli onda leđa europskom projektu. A tome smo već e, vidjeli dokaze o ekstremizmu i populizmu koji rastu u Europi i današnjice. Činjenica je da postoje socijalne i financijske naravnoteže koje su prijetnje koheziji u Europskoj uniji. I stoga socijalni stup mora biti u samom srcu europskog projekta jer to je stup koji je i prečesto previđen i marginaliziran pa čak i stigmatiziran. I to e, čak i optuživan za stvaranje negativnih e, neravnoteža u našim proračunima. Ali upravo je suprotno istina. To treba biti ponovni fokus i bolje suradnje e, između zemalja članica. Trebamo se fokusirati na temeljna socijalna prava, fair, e, mobilnost, poboljšanje života, uvjeta života i rada. Trebamo se boriti protiv nezaposlenosti, siromaštva, socijalnog isključenja i e, poreznog i platnog dumpinga i to sve uz promicanje europskog socijalnog modela, a u čijem temelju treba stajati socijalna zaštita, kvalitetne javne usluge i pravi socijalni dijalog. Socijalna dimenzija mora biti prioritet na agendi institucija Europske unije i u samom srcu svih naših politika, gospodarskih e, i financijskih. Također socijalna dimenzija mora biti u samom srcu naših zabrinutosti u sljedećim fazama eh, Europske eh, unije i Upravljanje u Europskoj uniji može biti bolje prilagođeno i promicati na pošteniji način konkurentnost i strukturnu konvergenciju kao inkluzivni rast koji bi bio održiv, a istovremeno eh, jamčio socijalnu koheziju. Socijalne politike i politike zapošljavanja moraju biti ko dovoljno koordinirane i ispravno integrirane europski semestar, a uzimajući u obzir postojeće specifičnosti. Ukoliko doista želimo vidjeti stvaranje više fer socijalne Europe, socijalno upravljanje mora biti e, uspostavljeno i također socijalno E, upravljanje također mora imati svoje mjesto u europskom semestru. A održivi inkluzivni rast moguće samo ako moderniziramo i reformiramo europski sustav socijalne zaštite, odnosno europski sustave socijalne zaštite i ispravno koordiniramo naše napore. Kao što znadete u Luksemburgu, tijekom luksemburškog predsjedanja do nedavno Svoje smo građane, naše smo građane stavili u srce europskog projekta, a jačanje i produbljenje dimenzije socijalne Europe bio je dio parlamentarnih prioriteta Luksemburškog predsjedništva predsjedanja Europskom unijom i upravo zato eh, je nacionalni parlament u Luksemburgu organizirao sastanak E, koji je okupio e, predsjednike odbora za socijalna pitanja i na tom su pitanju stručnjaci na visokoj razini parlamentarci raspravili razne puteve kojima bi se mogla ojačati europska socijalna dimenzija, a posebice socijalna dimenzija Europske monetarne unije, a posebice socijalni trostruki A. Također smo željeli preći socijalnog deficita u socijalni trostruki A, 3A, na E, ekonomskoj i monetarnoj razini, ali na razini svih 27 džemalja članica i Luksemburško predsjedništvo stoga se doista potružilo da ponovno pokrene inkluzivni rast kako bi se borio protiv nezaposlenosti i podupro provedbu Junkerovog plana te ponovno pokrenuo rast i konkurentnost. Luksemburško predsjedanje stavlja fokus na socijalne investicije i posebice na investicije u ljudski kapital. I upravo je to jedini način i put na koji možemo e, spriječiti da kliznemo prema dolje provalio. Želimo da Također, e, europski građani e, ovide daju legitimitet ovom e, integriranju Europske unije, Europska unija se čini kao prijetnja i jedini način da se povrati legitimitet europskom projektu je da se, da on postane ponovno vjerodostojan građanima. Naime, trenutno E, se ono što se nudi građanima i povjerenje u europske vrijednosti su poljuljani, a e, to nije dobra vijest. Svakako je da to stvara prostor za one koji će to iskoristiti na negativan način. Dakle, moramo doista biti ambiciozni. Socijalna konverzija prema gore ono što nam je potrebno kako bismo mogli investirati u naše sustave socijalne zaštite i poboljšati prosperitet naših građana, a također izbjeći i procese socijalnog raspadanja koji bi bili e, smrtni udarac Europskoj uniji. Znači, socijalna konvergencija prema gore ne znači da ćemo harmonizirati naše sustave socijalne zaštite, kojeg, čega se mnogi boje, nego radi se o dogovaranju određenih standarda, socijalnih standarda koji bi bili zajednički za sve i bili smjernice za provođenje nužnih reformi. E, neka od zajedničkih e, socijalnih inicijativa su bolji nadzor i koordinacija socijalnih politika i politika zapošljavanja, a posebice recimo mislim na prenosivost e, suplementarnih dopunskih penzijskih sustava i također priznanje profesionalnih kvalifikacija to je upravo na europskoj razini da trebamo razmišljati, gdje trebamo razmišljati o mehanizmima za naknade za nezaposlenost kako bismo o, zajamčili makrogospodarsku e, stabilnost e, na sastanku ministara e, socijalne politike i politike zapošljavanja. Mislim da smo stvorili dobru inicijativu koja će omogućiti Europskoj uniji da djeluje na inkluzivni način i trebali bismo e, odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje isto e, zaposliti istom zadatku, pa bismo mogli pokrenuti socijalni dijalog koji bi bio jačan suradnjom i većom koordinacijom između socijalnih partnera na europskoj razini. I sve bi se to svakako trebalo događati bez isključivanja onih zemalja članica koje pripadaju eurozoni i europodručju. Jer svi se mi suočavamo s istim izazovima ekonomski napredak je neraskidivo povezan sa socijalnim napredkom. Meni, po meni postoje četiri ključna pitanja za socijalnu Europu. Prvo, moramo razviti socijalne standarde zajednički za sve. Nadalje, moramo se dogovoriti o socijalnom i ekonomskom upravljanju. Zatim trebamo promicati zapošljavanje i odgovarajuće razine obrazovanja E, četvrta stvar, trebamo dogovoriti investicijsku agendu za socijalne politike. A kasnije se mogu vratiti na detalje toga ako želite. Dakle, dame i gospodo, upravo je zajedničkim radom put e, do revitaliziranja socijalne e, dimenzije Europe. Naime, zajedno moramo stvoriti ovaj socijalni trostruk u Europi i prilagoditi ponovno svoje socijalne modele jer svi želimo poboljšati stvari diljem svijeta. A što se tiče doprinosa socijalnoj dimenziji, u trenutku kada toliko e, ljudi e, su ugroženi od e, i prijeti im da pređu u radikalizaciju, ne možemo pronaći, teško ćemo pronaći čarobna rješenja, ali moramo raditi na rješenjima i fokusirati se na ono što nas ujedinjuje, okuplja i E, ispuniti obećanja koja e, samo zajedno možemo ispuniti. Znači samo solidarnost e, i to jedinstvo može nam pomoći da zatvorimo jaz nejednakosti siromaštva i jedino na taj način povratit ćemo i povjerenje onih koji sada sumnjaju u europski projekt. Moramo jačati europsku integraciju stvarnim, istinskim socijalnim paktom koji je jedini put po mom mišljenju. Još jednom zahvaljujem vam na pozornosti, dame i gospodo. Šaš Engel, recht Dank für die Einführung. Zahvaljujemo. I e, raspravu ćemo krenuti nakon što čujemo i drugog e, panelista, gospodina Nikolasa Manjasa, koji, Nikola, e, koji će sada uzeti reći. Nikolas, izvolite. Καλησπέρα dan hvala lijepa što ste mi dali u priliku da vam se obratim. i to u ime Helenskog parlamenta. Ja sam naime tamošnji predsjednik odbora za zapošljavanje. Mi pozdravljamo napore da se utvrdi Europski stup socijalnih prava. Hrvatskom parlamentu zalažemo se da budemo aktivni u, na svakoj razini da podržavamo jačanje europskog socijalnog modela. To je model socijalne zaštite i pravednog socijalnog razvoja. Ono čemu danas razgovaramo dio je općeg okvira ekonomskog upravljanja i europskog semestra. To je okvir u kojem također vidimo provedbu mjera štednje. U mojoj zemlji na osnovu financijskih podataka i socijalnih pokazatelja vidimo da te mjere ne vode do poboljšanja financijske situacije. One stvaraju izravne uvjete gospodarskog razvoja. Općenito govoreći, one ne idu e, na ruku poboljšanja životnih uvjeta naših građana. Ovaj okvir čini se promovira isključivu fiskalnu ravnotežu, ne socijalnu pravdu. Grčka i sve druge zemlje članice imaju preuzete obaveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, ali također i one proizlaze iz sporazuma koji su potpisani sa europskim institucijama. Pokušava se upravljati tim e, politikama i raditi unutar ovog okvira. Pokušava se stvoriti sustav socijalne zaštite, naročito za najranjivije skupine u društvu. Tu, osprosti διάσταση στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Želio bih istaknuti neke važne aspekte vezane uz socijalnu dimenziju e, socijalnog okvira ovih politika. Upravljanje krizama se fokusira na fiskalnu konsolidaciju i na makroekonomske aspekte. Tu je, tu je glavni instrument koji se koristi štednja. Međutim, kada pogledamo na socijalne posljedice toga, tada mislim da moramo pronaći druge alate kojima ćemo postići rast i kojima ćemo upravljati krizom. Dostojanstveni, stalni poslovi bi trebali biti nešto što je u fokusu. Znam da ne možemo promijeniti sve, ali ukupno se moramo e, koncentrirati na ugrađivanje socijalnih kriterija u europske politike, naročito unutar okvira europskog semestra. Sve ekonomske politike na europskoj razini utječu i na one na nacionalnim razinama i one trebaju voditi e, računa o socijalnim posljedicama svog, svoje primjene. Moramo se fokusirati na društvenu koheziju i na zapošljavanje. Potom, održivost socijalnog sustava mora odigrati ključnu ulogu upravljanju Europskom unijom. U praksi ono što nam treba jest uspostavljanje nove ravnoteže uz pomoć ministarstava za socijalne i gospodarske politike, nova ravnoteža unutar Evropske unije. Moramo jamčiti pojačanu suradnju i stvaranje sinergija naročito u vijeću EPSCO. i unutar vijeća ekofin. Nadalje, moramo se osigurati uzadovoljavajuće sudjelovanje socijalnih partnera tijekom svih ovih e, postupaka, jednako i sa aktivnom ulogom nacionalnih parlamenta i onom Europskog parlamenta. Svaka politika, ukoliko želimo da bude e, društveno pravedna i gospodarski održiva, mora se baviti problemima na odgovarajući način Stoga je potrebno pronaći ravnotežu između ova dva aspekta, dakle socijalnog i gospodarskog. Za stup vezan u socijalna prava želim reći da u velikoj mjeri zakonodavstvo već postoji, dakle zakonodavstvo koje se bavi socijalnim i radnim pravima, međutim ono se često ne provodi. Ono što je potrebno to je konverzija prema gore unutar zemljama članicama i unutar naših zajednica. I ono se treba fokusirati na stvaranje dostojanstvenih i stalnih radnih mjesta, promociju socijalnih usluga, socijalnu zaštitu, te obogaćivanje socijalnih prava te socijalnu pravdu. Stvaranjem novog e, socijalnog stupa, novog europskog stupa socijalne zaštite treba voditi računa o promjenjivim uvjetima u zajednicama, u radnim zajednicama u Europi i u svijetu treba se koristiti poput e, smjernice kojom želimo povećati društvenu koheziju i pravdu. Europski stup socijalnih prava trebao bi popratiti sve napore kojima se žele zaštititi radnici u Europskoj uniji. U suprotnom, on neće ispuniti svoju ulogu. Ostaće prazne riječi. Socijalni partneri i organizacije građana trebaju odigrati središnju ulogu u svim fazama ovog projekta od početka konzultacija, dakle pa sve do konačne provedbe preko odgovarajućeg nadzora i ocjenjivanja. Htio bih ovdje istaknuti nešto, komentar o, e, kolektivnim ugovorima i njihovoj važnosti. Oni su upravo jedno od pitanja oko, kojima ćemo danas raspravljati. Svi smo svjesni borbi koje su se dogodile tijekom zadnjeg stoljeća na našem kontinentu, ali i diljem svijeta kako bi se postiglo pravo na kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. Mi smo to postigli u Europi. To je temeljno pravo i počelo se uzimati kao zdravo za gotovo. Međutim, to danas više nije slučaj u svim zemljama članicama. Pravila nisu jednaka za sve nisu jednaka za sve radnike u Uniji. Pravo na kolektivno pregovaranje je ukinuto u mojoj zemlji. To je već nekoliko godina. Trenutna vlada bori se za ponovno uvođenje ovog, međutim tu nailazimo na otpor institucija. Međutim, povratak na kolektivne ugovore. Jedna od glavnih preuzetih obaveza od strane grčke vlade i mislim da će se tu nešto postići tijekom idućih mjeseci. Mi smo svi e, članovi odbora za zapošljavanje u svojim e, državama i znamo da je ukidanje kolektivnih prava i ugovora nešto što krši radnička prava i moramo se boriti kako bismo se osigurali da dobijemo dakle panevropske obvezujuće propise koji se tiču prava na kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore o plaćama. Država bi se tu trebala uključiti kako bi podržala radnike. Ne može postojati europski stup socijalnih prava ukoliko bude postojala ova praznina ili ukoliko bude postala mogućnost opt-outa za određene zemlje članice. Prema prijedlogu Europske komisije, Europski stup socijalnih prava trebao bi se temeljiti na, dvije, na dva komplementarna elementa. To su nadilaženje jaza da kako trenutno postoji u postojećem zakonodavstvu vezano uz socijalne politike, Treba se dakle uzeti u obzir e, trenutna radnička prava, pripadajući kontekst. Novi radnički modeli bi trebali zadržati pravednu ravnotežu u odnosu između zaposlenika i poslodavca. Nacionalni parlament, parlament i Europski parlament Ne možemo donositi propise koji neće biti pravedni. Moramo donositi propise koji su na strani prava radnika. Sustav e, mjerila, potom fleksigurnost, Oni su potrebni i trebali bi se temeljiti na najboljim praksama unutar zemalja članica. I još jednom, kao parlamenti, moramo reći da upravo u ovom sektoru podržavamo načelo sigurnih i stalnih poslova. I da u svakoj fazi ove procedure ključnu ulogu moraju održati udruženja radnika i sindikati. Temeljni cilj svakog e, socijalnog sustava bi trebao biti da se zadrži evropska kohezija kako bi se izbjegao socijalni dumping. Očito kada je u pitanju socijalna zaštita radnika. Kada je riječ o uspostavljanju mjerila s tim u vezi, Naveo bih da možemo koristiti pokazatelje nezaposlenosti, razinu obrazovanja, kao i raspoloživost e, infrastrukture za brigu o djetetu. To je sve povezano sa razinom i stupnjem zaposlenosti. Svaka odluka koja se donosi trebala bi biti donesena zajednički, dakle i uz aktivno sudjelovanje predstavnika radnika. Koliko sam čuo, ovo je pitanje o kojem se raspravlja ovdje u parlamentu, u odboru za zapošljavanje. I mi podržavamo trenutno stajalište. To je da su prijedlozi koji su podneseni kako bi se razvio europski stup za socijalna prava idu u dobrom pravcu. Međutim, posljedice koje se već osjećaju su nešto što bi trebalo proučiti one proizlaze iz promjena u radničkim odnosima i, od, i iz ekonomskih politika koje se primjenjuju. Restriktivne politike su do, do sad ono što se primjenjivalo i jasno je da su diametralno suprotne e, ciljevima koje se zada, odnosno prijedlozima koje se koje je izdala Europska komisija. Od njih bismo imali e, koristi ukoliko bi oni osiguravali pravo na zdravstvenu zaštitu, radnička prava, stambeno zbrinjavanje, pravo na obrazovanje, dakle svih građana u europskim zemljama članicama. Mislim da se posebna pažnja mora pridati ciljevima kojima se podržavaju dakle djeca, mladi, zaposlene majke i starije osobe. Tu moramo predvidjeti posebne mjere koje će se financirati, dakle, a ne samo pokazatelje i analize. To su grupe koje su najviše zahvaćene u vrijeme krize. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su radnička prava univerzalna, ona se tiču svakoga od nas, ne može biti europskog stupa socijalnih prava ukoliko on nije kolektivan, ukoliko se on ne primjenjuje na sve nas, na sve nas koji živimo u Europskoj uniji, bez obzira na državljanstvo, podrijetlo, spol, seksualnu orijentaciju i vjeru. Hvala vam lijepa na pažnji. Radim se dobro i suradnji s vama. Hvala lijepa. Vielen Nikolaus. Hvala, Nikolaus. Dakle, evo kad pozovemo govornika, obično damo i preporuku koliko bi trebali govoriti, ali svakako ono e, što ste iznijeli e, dalo je dovoljno prostora za raspravu pa i nije bilo predugo. Dakle, evo 12 se ljudi javila za riječ pa mislim da u ovom trenutku mislim da se možemo dati dvije minute vremena. Prvo, e, Reč Rumovac Racuks iz Letonije. Izvolite. and European... Što se tiče Europskog parlamenta i Europskog stupa socijalnih prava, jačanje socijalne dimenzije u ekonomskoj monetarnoj uniji je Nešto čemu se dosta razgovaralo u našem parlamentu. I kao rezultat toga želim reći da je provedba naših nacionalnih reformi nešto čemu smo odlučili primijeniti uravnoteženi pristup koji se ne temelji samo na ekonomskom rastu, već i na socijalnom razvoju. To je dovelo do stvaranja odgovarajućih mehanizama koji su stvorili perspektive za socijalni razvoj, te omogućili razmjenu mišljenja, naročito kada je riječ o slučajima socijalne isključenosti. U nekim područjima, naravno, mogli bismo imati koristi da kada je riječ o stvarnim radnim politikama i socijalnim politikama, da tu već postoje utvrđeni mehanizmi i pristupi na nacionalnoj razini. Određivanje plaća također ulazi u nacionalne nadležnosti zemalja članica. To odražava individualni pristup e, svake zemlje. To imamo na dijelu i u Latviji razlike u pristupu su nešto se treba poštovati. Više godina Latvija ima tripartitnu ima tripartitno vijeće za suradnju, čija je glavna zadaća da omogući dakle, suradnju između predstavnika radnika, poslodavaca i vlade. Vijeće traži rješenja dakle, za društveni, socijalni izazov u interesima društva i države te izrađuje, primjenjuje strateške programe i zakonodavstvo o društvenim i gospodarskim pitanjima kako bi se jamčila socijalna stabilnost te dobrobit naših građana. Također tu se tu je odgovornost od strane socijalnih partnera za donesene odluke i provedbu istih. Vijeće također revidira preporuke Europske komisije po zemljama. Hvala lijepa. Zahvaljujem. A sada Svetlana Angelov, zamjenica predsjednice Radnog socijalnog odbora u Bugarskom parlamentu. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, правителството на България... Дами и господа, Bugarska vlada smatra da je aktivni dijalog sa nevladinim organizacijama i socijalnim partnerima od ključnog značenja za suradnju i zahvaljujući tome uspjeli smo postići i veliki konsenzus. Stajalište je bugarske vlade kada je riječ o europskom semestru suradnja sa socijalnim partnerima i to je način za socijalne partnere da doprinesu programu nacionalnih e, reformi. Plaće u Bugarskoj određene su zakonom. I sve što se tiče životnog standarda, je nešto o čemu odlučuje vijeće za suradnju. Poštuju se tržišna načela i poštujemo sve evropske standarde u ovom području. Plaće su rezultat kolektivnog pregovaranja i poduzimamo sve što možemo kako bismo se osigurali da imamo uvjete unutar kojih možemo osigurati dobrobit za naše građane. To znači da uvijek tražimo mišljenje socijalnih partnera. Izuzetno je važno imati gospodarstvo koje može sudjelovati u tržišnoj utakmici. Mi nadziremo i upravljamo plaćama, pokušamo biti fleksibilni i mislim da je to način na koji možemo e, pomoći i poduzetništvu u Bugarskoj. Prema našem zakonu ne može doći do diskriminacije na osnovu vjere, ili primjerice spola se trebaju primiti jednaku plaću za jednak rad. To je načelo koje poštuju e, svi bugarski poslodavci. Naše društvo je tolerantno i nema razlike u plaćama u Bugarskoj. Zahvaljujem. E, Thomas Mann, e, član Europskog parlamenta. Wichtigen Start gemacht. Jean-Claude Juncker e, učinio jedan dobar početak e, kad je Europska komisija rekao da želim postići da Europska e, unija zaista dobije socijalne lice sa građanom u središtu. I mnogo toga smo pokušali, ali nažalost u mnogim područjima nije nam to uspjelo. A glede činjenice da mnogi da nam odlaze mnogi građani, neki u radikalizaciju, neki u desno. Znači, to su premalo promišljena razmišljanja, ali činjenicama se može samo nešto učiniti. Što smo naprimjer napravili? FC je fond kojim je Jean-Claude Juncker htio potaći inform, e, i ulaganja za europsku vrijednost ili zapošljavanje mladih e, E, znači inicijativa za mlade koja bi trebala biti provedena u svim zemljama članicama, ali nije, koja bi mladima rekla da nisu prepušteni sami sebi. To su svaki sve važna područja, ali zar se ne primjećuje da je to e, dodatna vrijednost u Europi. I gospodine Manir, e, Prošle, prošlog tjedna raspravljao sam e, u Ateni u odboru za gospodarstvo i raspravljali smo i s vašim ministrom financija i drugim dionicima o teškoj situaciji. Naš e, problem je da kada postoje samo mjere štednje, da stalno ispada to kao politika štednje, ali kada se osjeća da moramo imati i mjere štednje i reformske e, programe reforme da se to može ponovno dovesti do investicija, jer moraju se uspostaviti okvirni uvjeti da, i znači slažem se s vama, ne samo e, da se treba ograničiti ne samo na fiskalne stvari i financijske stvari, naravno. Pa zato i moje pitanje, nije li nužno da u vašoj zemlji, iako znam koliko je teško, se stvori mogućnost reforme vašeg e, mirovinskog sustava? Ne kažemo e, to e, zato da bismo još dalje otuđili Grčku, nego da omogućimo ljudima da osjete kako je imati perspektivu e, mirovinu koja će se doista moći financirati, koja nije protiv ljudi, nego koja bi dala šansu cijelom sustavu. Mi imamo doista najbolju namjeru ovdje, to doista iskreno kažem. Hvala. Evangelos Bazijakos ima riječ u ime Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala. Želim iskoristiti priliku kako bih e, se kao i gospodin Manios usredotočio na probleme gospodarske krize u Grčkoj. Pitanje nezaposlenosti je vrlo složeno, a naročito pogađa mladu generaciju. Mi se nalazimo u recesiji i među stanovništvom širi se očaj. 26,7% nezaposlenosti pogađa mlade koji su bitan čimbenik za rast jedne zemlje i bitan čimbenik za socijalnu koheziju. Grčka je zemlja koja ima najvišu stopu nezaposlenosti mladih u svijetu sa gotovo 52%. Tome možemo pridodati i izbjegličku krizu. Zbog našeg zemljopisnog položaja nalazimo se na vanjskoj granici Europske unije. Dakle, u nas vlada socijalna društvena kriza i u stanovništvu vlada očaj kao što je vidljivo iz tvrdnji najranjivih skupina u stanovništvu, naročito među mladima. Poduzeli smo razne inicijative kako bismo riješili problem nezaposlenosti mladih kojima se nastoji ponovno pokrenuti tržište rada putem programa subvencija, profesionalnog e, usavršavanja za nove generacije kako bi se mladima omogućilo nalaženje radnih mjesta. Grčka je usvojila određene mjere zahvaljujući i europskim sredstvima, a se u cilju poticanja e, samoinicijative u stvaranju radnih mjesta unatoč određenim inicijativama kojima se podržavaju poslodavci očekivani rezultati nisu postignuti. I to zbog niza problema u vezi sa sudjelovanjem socijalnih partnera. Dakle, kao što sam rekao, na toč inicijativama koje su poduzete, rezultati nisu ostvareni. Stoga treba učiniti više. Europska unija treba podržati zemlje članice koje se nalaze u teškoj gospodarskoj situaciji, a to naročito ide na oštrp mladih. Socijalna kohezija je od ključne važnosti. Ako ne dođe do solidarnosti sa Grčkom u tako teškoj krizi, onda Grčka iz toga neće izgledati još jednom e, podsjećam na dvije minute e, vremena za govorenje e, iz Portugala. Izvolite. prezident. Hvala. Jedna ozbiljna analiza strukturnih reformi pokazuje da je europski socijalni model u opasnosti da izgubi svoju vjerodostojnost, jer se ovdje bogate one već bogate zemlje. Postoje neki pokazatelji koji ukazuju da e, je smanjen životni standard Portugalaca također. E, razlika u plaćama između muškaraca i žena iznosi 3% u Europskoj uniji, a također je i nezaposlenost dostigla 18%. od 4,5 milijuna radnog stanovništva imamo nezaposlenost od 18% i neki od tih nezaposlenih su to već vrlo dugo. E, također, također siromaštvo pokađa 400 tisuća mladih i djece, a nezaposlenost mladih iznosi 35%. Treba stvoriti kvalitetna radna mjesta i to mora biti naš glavni prioritetu u programiranju za 2016. godinu. za zapošljavanje također e, treba nadoknatiti. E, mnogi mladi napuštaju vlastite zemlje u potrazi za e, poslom i to ima negativan učinak na društveni ustroj, na demokraciju i na mirovinske sustave i na sustave zdravstvene skrbi. Na taj način se zemlje osiromašuju. I na kraju, strukturne reforme ne mogu postojati bez socijalnih partnera reci za e, tržišno natjecanje se upriču u odnos između socijalnih partnera i zbog toga trebaju postojati tripartitna nacionalna tijela koja će stvoriti preduvjete za primjenu i e, socijalnih djelovanja. U Portugalu to tijelo postoji i ima ustavni značaj, no ulaganja su još slaba, nezaposlenost je zabrinjavajuća a razina prekarnosti, nejednakosti i siromaštva dosegla je neodržive razine u nekim zemljama. Ako budemo i dalje išli ovim putem, kako ćemo mogući govoriti o trostrukom A? Je li to uopće moguće? Zahvaljujem, gospođa Laura Čija, Europski parlament. Grazie, presidente. Eh, Hvala. Ako je socijalno lice Europe ono koje nosi program predsjednika Junkera, ako je to doista lice Europe, nadamo se da će ovaj mandat brzo isteći jer je lice ove komisije neljusko i udaljeno je od socijalnih problema koji pogađaju Europu. To je činjenična tvrdnja. Primjer Grčke je emblematičan i jasno ukazuje na to da strukturne reforme postignute mjerama štednje su uništile socijalni sustav ugrozile građane, a nisu postigle ono što su trebale. Umjesto toga stvorile su socijalnu krizu i nisu uopće povezane sa stvarnim potrebama jedne zemlje koja je na rubu gladi. Dakle, prestanimo govoriti o ovim eh, trostrukim, četverostrukim ili peterostrukim A, nego nastojimo dati i konkretne učinkovite odgovore. Podsjećam u ovom kontekstu da je predsjednik Juncker usporedio Grčku sa zapaljenim zrakoplovom, a strukturne reforme je predstavio kao jedini instrument kojim će se pružiti pomoć toj zemlji. No, trebamo se suočiti sa ogromnim problemima, ljudskim licem i konkretnim odgovorima. A sve ostalo su puke priče koje ne pomažu nikome, naročito ne narodima koji su na rubu snaga i gladi. Zahvaljujem, Filip tajnik e, Komisije za europska pitanja, odbor za europska pitanja Francuska. Hvala. Gospodarska i monetarna unija ne može nastaviti šepati samo na jednoj nozi, odnosno monetarnoj nozi. Ova kriza koju smo upravo proživjeli neće biti posljednja ako budemo i dalje dopuštali ove monetarne neuravnoteženosti, ali i proračunske neuravnoteženosti kao i mm, neuravnoteženosti u području um, proračuna i plaća. Mm, tu je potrebna konvergencija, tu naročito mislim na konvergenciju plaća, no Problem je u tome što e, valuta u eurozoni ne služi više kao instrument procjene konkurentnosti. Plaće su opasnosti da postanu instrumentom konkurentnosti između, između zemalja članica i ako želimo to izbjeći moramo uskladiti plaće. Naravno, socijalni indikatori koje primjenjuje komisija su prvi korak u tom pravcu, ali mi smatramo da treba ići i dalje. Pitanje minimalne plaće. mora biti u paketu socijalnih prava koji će komisija iznijeti u sljedećih nekoliko tjedana kako bi svaka zemlja imala minimalnu plaću. Kada je riječ o preporukama za europski semestar, budući da komisija iznosi preporuke za tržište rada, tražimo od komisije da to učini i za plaće. Preniske plaće i politika plaća koja nije adekvatna je nešto na što treba ukazivati kako bi se izbjeglo dumping plaća. Nadam se da ćemo se pozabaviti upravo pitanjem plaća u ovim raspravama. Socijalni partneri moraju biti prisutni u tim raspravama i mislimo da će to bolje pomoći u razradi politike plaće makroekonomske politike Europske unije. E, dakle, još imam dvoje ljudi koji su se javili za riječ, ali sada više ono neću moći nikome drugome dati riječ ako bismo zaostali u svom vremenskom okviru. Znači, prva Rita Miller iz Finske. Izvolite. Dvije minute, molim vas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 Nezaposlenost e, pogađa sve stanovništvo, naročito mlade. I to je vjerojatno i najveći socijalni izazov s kojim se suočavamo jer usporava rast u našim e, društvima i dovodi do socijalne isključenosti što pak stvara dodatne troškove. U Europi danas se susrećemo sa velikim brojem izazovima, to su tražitelji azila, izbjeglička kriza, zatim na tržištu rada imamo ljude kojima je potrebna integracija, tu naročito mislim na tražitelje azila i imigrante. No, to ne smijemo koristiti kao izgovor za stvaranje jednog tržišta rada na dvije razine, odnosno što bi značilo da bismo imali jedno tržište rada za imigrante i tražitelje azila sa nižim plaćama. To bi bilo posebno negativna posljedica i nadamo se da će Europa se tome usprotiviti. Sindikati su u vrlo teškom položaju, zbog e, gospodarske situacije. Postoji jedan europski model koji treba obraniti. Druge poslodavaca i sindikati moraju pregovarati o plaćama i to je model koji trebamo obraniti u budućnosti. Hvala. Europski parlament. Hvala. Hvala, slažem se sa kolegama. Dakle, socijalna pitanja trebaju biti ponovno u srcu europskog projekta. Tržište rada u Europi, a i svijetu se razvija i zbog toga se i mi moramo promijeniti ako želimo pravu socijalnu politiku u Europi. Trebamo držati korak sa promjenama i sami provoditi relevantne promjene. Gospodin Hendel, predsjednik ovoga odbora, rekao je da europsko zakonodavstvo i zakonodavstvo nekih zemalja članica obuhvaća neke definicije koje su vrlo opširne i e, vrlo široke, koje otvaraju vrata nejasnim tumačenjima ili pretjeranim e, tumačenjima nekih pojmova. Evo, tu su primjer u tom kontekstu prekarna radna mjesta i socijalni dumping. To su pojmovi koji se mogu protumačiti na vrlo širok način. Radi boljeg razumijevanja e, i radi ujednačenijeg tumačenja, mislim da bismo trebali reći popu pop, a izbjeći nejasne pojmove koji dopuštaju pretjerano tumačenje ili široko tumačenje, naročito kada razrađujemo zakone za naše državljane koji onda to trebaju i provoditi. Sve treba biti jednako isto u svim zemljama članicama. Također, s obzirom na promjene, pozivam vas da promijenimo definiciju postojećih problema. Europa mora povećati zaposlenost, a vrlo često nazivamo pitanja koja su povezana sa zaposlenošću borbom protiv nezaposlenosti. Dakle, tu se pojavljuje pitanje kako onda možemo podržati one koji su bez posla, ali istovremeno problem borbe protiv nezaposlenosti može se postaviti na drugi način, odnosno borimo se za nova radna mjesta i tu nam je u glavi potpuno drugačija slika jer onda razmišljamo o tome kako podupreti obiteljska poduzeća kako bi ona zaposlila više ljudi jer se na taj način stvaraju nova radna mjesta. Govorimo o cjeloživotnom učenju i ja tu zamišljam ljude u 20. godinama koji završavaju obrazovanje, koji žele biti neovisni, a mi im kažemo ne, trebate cjeloživotno obrazovanje. Ne, govorimo radije o profesionalnom osavršavanju jer ako to drugačije nazovemo, to može biti vrlo korisno neovisno, stvoriti promjene i na to vas pozivam. Hvala što sam možda malo prekoračila vrijeme. Hvala Uroš Slovenije. Seveda, gospod predsjednik, te pozdrav e, svim izbranim. E, ugotavljam, da Evropska unija... Pozdravljam sve i želim reći da Europska unija nije bila spremna e, privrednu eh, i gospodarsku recesiju prihvatiti u onoj mjeri eh, a u kojoj je na kraju do nje došla. Zašto to kažem? Zato što su se socijalni eh, odnosi u svim slojima u Europi pogoršali. Ja Europsku uniju vidim kao jednu integraciju ravnopravnih naroda s osjećajem za socijalna prava svih. Europa i Europska unija moraju se temeljiti na socijalnim pravima, jer jednostavno je više inače neće biti. Ovaj trostruki A rating je dobra politika i dobar, dobra zamisao i dobra ideja, ali volio bih e, više ambicija vidjeti u primjeni. E, ekonomski učinkovita i socijalno pravedna Europska unija može biti samo ako se postoju sva socijalna prava i ako e, mogu reći, mislim, možda je dosta monetarnih, e, gospodarskih, preuskih mjera, dosta je mjera koji e, pogoršavaju e, položaj radnika u Europskoj uniji. Socijalna politika je naravno i politika zapošljavanja i politika mladih i politika obitelji, ali politika ne smije uvijek smanjivati prava e, radnika na trošak e, e, Europske unije. Dakle, Gabi Cimer, Europski parlament. Uvaženi kolege, očigledno se ovdje nalazimo u jednoj dilemi. Dakle, s jedne strane ovdje svi pozivamo na više jaču socijalnu Europu, a s druge strane točno znamo da postoji razlika između poziva na socijalnu politiku, jer to je nešto što se odigrava na, uglavnom na nacionalnoj razini i na europskoj razini uopće ne dolazi pitanje europskih vrijednosti i socijalnih prava i uopće se zapravo ne tematizira i zbog toga i ova pozadina dakle da se u pregovorima znači radili se sada to izvještajima po zemljama ili o pozivima na onim zemljama koji ima drugačiju stopu, znači gdje se e, onda pozivaju te zemlje e, od strane institucija na nešto što protivi se socijalnoj Europi. Znači ono što sad nam je potrebno je kako si predočavamo uopće socijalnu Europu i kako ovdje nacionalni parlamenti i Europski parlament mogu e, sudjelovati. Mislim, ako, u, ako vlade u vijeću zastupaju sasvim drugačiju politiku, socijalna politika je naša stvar, borba protiv siromaštva je naša stvar, vi se brinite za svoje stvari, onda nećemo nikamo doći, jer onda nedostaje odlučujući elementa. To je solidarnost koja nam je potrebna ako doista želimo provesti e, ovaj zahtjev da ljudi bilo gdje u Europi imaju pravo izaći iz siromaštva i nadići siromaštvo. Zapravo više ne govorimo o ciljevima koji su zacrtani u Lisabonskoj strategiji. Oni su jednostavno pogurani na stranu i dopuštamo e, da se, da se krši povelja o temeljnim pravima i sada se još i poziva na stvari e, koje još guraju ljude dalje u siromaštvo. Trostruki rating na koji poziva e, Juncker e, je u redu, ali ako se uspostave konkretni kriteriji, konkretni ciljevi, jer to je ključna stvar i tu se trebamo zauzeti svi zajedno. Hvala. Adrian Solomon iz Rumunskog parlamenta. Izvolite. Uh, Hvala. Kao što je rekao gospodin Manios, nakon krize mjere štednje nisu riješile naše probleme. Naprotiv, u Rumunjskoj su poduzeti neki prvi koraci ka socijalnoj ekonomiji, ali 2010. godine Plaće su smanjene za 25% e, u javnom sektoru, dakle mirovne su zamrznute kao i minimalna plaća, no problemi su se nastavili. Zatim 2012. godine plaće su ponovno povećane i e, mirovine su ponovno indeksirane, ali 2015. godine Rumunjska je uspjela ostvariti stopu rasta od gotovo 4%, što pokazuje da ako se preusmjerite u EU uniji na politiku plaća, onda možete ostvariti gospodarski rast. Govorimo sada o vijećima za tržišno natjecanje, to je jedna novina E, vidjeli smo izvješće petorice predsjednika i njegove prijedloge. No e, ovdje je riječ zapravo o kontroliranju plaća. Čini se da je to ovdje glavni cilj kada je riječ o konkurentnosti. Govori se o mehanizmima nadzora za plaće, a pritom se ne vodi računa o nacionalnim čimbenicima koji utječu na konkurentnost, niti je određena neka dosljedna strategija za konkurentnost. Nas brinu mogući troškovi, tržišta rada, plaće i smanjenje mogućnosti pregovaranja o plaćama na tržištu rada između socijalnih partnera. Spomenute su i strukturne reforme. Mi smatramo da su to štetne mjere i da ne možemo riješiti problem nezaposlenosti bez poticanja domaće potražnje, ali potražnja će se povećati ako e, se poveća i kupovna moć u svim područjima djelatnosti. U europskom semestru provodi se politika na temelju ponude i potražnje i to će stvoriti sve veći jaz između plaća i e, dobiti i dovesti do problema na nacionalnoj razini i povećat će se jaz između zemalja članica, a i nejednakosti unutar zemalja članica. Dakle, Rješenje za održivi rast je jedan inteligentan miks strukturnih reformi i ljudskog kapitala koji će onda ukupno potaknuti potražnju. Zahvaljujem gospodinu Montero iz Španjolskog parlamenta. Gospodin Montero, Alberto Montero. A, zahvaljujem i dobar dan. Ne možemo zapravo govoriti o socijalnom modelu za Europu Imamo zajedničko tržište, imamo politike e, monetarne unije, ali zapravo nemamo zajednički europski socijalni model i ne možemo se temeljiti na nečemu što zapravo nije stvarnost. Ako želite izgraditi ovaj europski socijalni model, što mislim da želimo, moramo osigurati da on bude na korist svim radnicima u svim našim zemljama. Ali ako on dakle postoji taj europski socijalni model, dobro recimo e, da se pravimo da da ono onda što smo vidjeli posljednjih zimenja e, godina da se on erodira raznim politikama kojom se želi boriti protiv krize, stvaraju se i razlike između zemalja članica, ali unutar samih zemalja članica. To stvara razlike međunarodnoj i u Europskoj uniji na domaćoj razini. I mislim da europski socijalni stup može napredovati samo ako uzmemo u obzir ono što se događa na tržištu rada u našoj, u mojoj državi, u Španjolskoj. Naime, na tržištu rada vidimo jedan dvostruki učinak e, koji je dosta teško riješiti. Naime, imamo prije svega kvantitativni učinak, više od 7 godina. Imali smo stope nezaposlenosti više od 20%, e, ponekad i čak i niže od e, E, Grčke, ali nismo imali krizu BDP-a kao Grčka, zatim imamo e, nezaposlenost mladih više od 45% i vidjeli smo i politike stvaranja radnih mjesta da se uopće nije povećao broj radnih sati, znači samo se preraspodijelio broj postojećih e, radnih mjesta. Znači vidjeli smo i kvalitativni učinak na zaposlenje, više nesigurnosti rada, radnici koji nemaju više dovoljno ni na kraju mjeseca da prežive. Znači trebamo prestati razgovarati o različitim prostorima što se tiče tržišta rada i socijalnih prava, nego trebamo e, uzeti u obzir da socijalne posljedice ekonomskih i monetarnih e, politika e, su takve kakve jesu. Hvala, oprosti što sam oduljao. Grčki parlament. I još jednom čuli smo puno toga, hoćemo, hoćemo, hoćemo i moramo. Znači uobičajeni politički jezik, ali u praksi zapravo se ništa ne čini što bi nam doista pomoglo da izađemo iz e, ovog e, čvrstokaka u kojem smo se našli. E, Mislim, predlozi bi trebali nekako iznaći rješenja za nezaposlenost mladih i nezaposlenost općenito, ali što se zapravo u praksi događa? Sve zemlje članice zapravo nemaju prilike provesti te programe. Sad već pet godina Grčka ima program štednje i grčka vlada je sada prisiljena u potpunosti pas na pred vjerovnicima Sada vidimo e, ne, nikad radije viđene razine zaposlenosti. Nema više ni socijalne države, niti e, radnici se izrabljuju fleksibilnim oblicima rada. A ka, kakva je onda poanta ciljeva ako ih zapravo ne možemo postići i provesti? E, jednostavno moramo se pozabaviti pitanjima socijalnog dumpinga. više nema ni kolektivnih e, ugovora i zapravo vaša vlada se ni na koji način ne bavi e, za podupiranje radnička prava. Sva sva obećanja prije izbora niste e, ispunili i zaboravili ste sve kojima ste nešto obećali i poljoprivrednici i najveći znanstvenici svi su na cesti i protiv vas. Svi su, a svi koji su mogli napustili su zemlju i traže posao u inozemstvu. Kako očekujete rasi razvoj sa ovim e, golemom e, oporezivanjem koje prisiljava tvrtke da zatvore vrata? Ma e, niste rekli niti što se radi sa PES, i mirovinskim fondovima. Znači, ovaj krivi pristup e, štednje proteklih pet godina nije donio rezultata, a druge zemlje, posebice Njemačka, pokušavaju nastaviti e, ovaj e, katastrofalan put za Grčku. I posljednja, Anisander, Europski parlament, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Da, istina je i svjesni smo toga da u određenom broju zemalja članica, u velikom broju zemalja članica, e, ljudi pate od nesigurnosti, nedostatka radnih mjesta i doista moramo dati veću socijalnu dimenziju u Europi danas. To je predmet tolikih kritika mnogih. Želim naglasiti dvije stvari predsjedniče. Kao prvo mislim da moramo sve bolje iskoordinirati, dakle između zemalja članica, ali i na europsku. Kolega je to već ranije spomenuo, naime, uspostavili smo niz alata na europskoj razini kako bismo pokušali se boriti protiv nezaposlenosti mladih, e, boriti se problema dugoročne zaposlenosti, ali i promicati mobilnost na europskoj razini. Dakle, pitanje koje ja sad želim ovdje postaviti jest da Europa ima svoje odgovornosti na koje treba odgovoriti, ali kako e, se ti instrumenti provode na razne zemalja članica, provodili se, nadziru li se, postoje li tu odgovarajuće preporuke u zemljama članica e, gdje se provode reforme. Znači, doista trebamo odgovore na ta pitanja nadalje. Mislim da je doista važno da shvatimo da ne bismo trebali e, stvarati napetost između socijalnog i gospodarskog stupa. Trebamo oba i socijalni stup bi trebao biti u mogućnosti da se nasloni i na gospodarski stup. A kad govorimo ovdje o gospodarskom stupu, govorimo o tome kako možemo pomoći tvrtkama da stvore radna mjesta, kako možemo uključiti ljude u poduzetnički duh i uključiti ih u poduzetničke projekte. Znači na europskoj razini i na nacionalnoj razini moramo surađivati i moramo e, okupiti društvene i poduzetničke inicijative kako bismo stvorili prosperitet i radna mjesta, a i također e, uključili građane ponovno u europski projekt. Hvala svima. Dakle, evo sada mogu dati izvjestiteljima <laughs> na dvije i pol minute riječi još. Evo da odgovorite na ono što smo čuli. Hvala predsjedniče. Mislim da smo se usuglasili u nizu područja, ne samo u području gospodarstva, nego i što se tiče toga kako E, socijalne razine u raznim zemljama trebaju biti uključene kako ekonomski i socijalni stup e, su povezani, treba ići zajedno, pa ideja socijalnog dijaloga koji mora biti održan ako i postoji i također poboljšan tamo gdje postoji ili tamo gdje nije dovoljno dobar. ako imate tržište koje ide dvama različitim brzinama, onda upravo oni u najlošijem položaju, oni građani u najlošijem položaju imaju najviše za izgubiti i izgubit će više od drugih. I mislim doista da kada govorimo o socijalnom stupu i dimenziji Europske unije, mislim da ovaj bi stup mogao biti već e, biti već davno uspostavljen ako pogledamo 1989. odnosno povelju o temeljnim pravima za radnike koja je došla prije masterskog ugovora, ali nije bila u potpunosti i ispravno provedena. I godinama sada već vidimo ovdje jedan proces koji je dao prednost ekonomskim pitanjima e, i proračunima prije svega drugoga. I vidjeli smo ovdje gubitak povjerenja ljudi u Europsku uniju. Znači sve dobre stvari koje smo postigli će sada nekako biti odgođene. Sad pogledajte samo inicijativu za mlade koja je vrlo dobra, pozitivna inicijativa, ali sada nam za nju treba vremena. Sada ovdje govorimo o srednjoročnom do dugoročnom razdoblju da bi to ugledalo svjetlo dana, jer postoji toliko faktora koji su ovdje uključeni. Cijeli obrazovni sustav, na primjer, sve to treba se uključiti u isto vrijeme. I ako tvrtke ne mogu stvoriti dovoljno radnih mjesta, to je možda zato što postoji taj nedostatak poverenja i nedostatak socijalnog dijaloga. Dakle, moramo tim inicijativama dati vremena da se razviju i također građanima Europe također kako bi imali priliku doista razmisliti o Europskoj uniji, a Europska unija bi onda mogla razmisliti o socijalnim pitanjima i to bi onda e, u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju moglo donijeti rezultata. Gospođa Zvijeska je prokomentirala nešto i mislim da je to istina. Mislim da moramo poslati jasnu poruku svim zemljama članicama što se tiče mjera koju svoje Europski parlament. I što se tiče toga koliko je važno da one budu ispravno prikazane zemljama članicama. Mislim da treba puno toga učiniti da poboljšamo još te procese. I možda sada Europska komisija želi ići prema više socijalne Europe i dalje od samo gospodarske, ekonomske Europe i to je vjerojatno i pravi korak. Zahvaljujem. E, tri minute vama. Evo, hvala na dodatnom vremenu. Ali, e, evo, želim krenuti s jednim komentarom, a to je da ću s ovog sastanka danas e, i sutra otići optimističniji nego što sam bio e, jučer i prekjučer. Saslušao sam i čuo sam kolege iz raznih e, zemalja, različitih političkih gledišta, koji su govorili o vrlo ozbiljnim stvarima I ono što je stvorilo ovaj pozitivni dojam je da su mnogi iz e, mnogih zemalja shvatili da ovaj grčki eksperiment nije bio uspješan. I to je nešto što u e, povijesti treba biti zapamćeno kao nešto što treba izbjeći. I to me sada vraća na e, pitanje kolege Mana koji ima evo jedno povijesno ime. Znači prije reforma u socijalnom sektoru. Dakle, što se tiče tog pitanja, mislim, mi smo zapravo proveli te reforme. Ne, ne, mi jesmo to učinili kao e, vlada, mi smo proveli reforme prvo u našim institucijama, jer e, u Grčkoj socijalni sustav, da te raspravljamo to e, širanije i prije, gdje smo imali vrlo drugačije e, sustav, socijalni sustav e, ovisno o možda sektoru gdje su se primjenjivale različite mjere ovisno o sektoru. A pogledajte e, banke, olimpijske prostore, mislim to bi se moglo svaki puta u svakom trenutku prodati i radnici bi mogli izgubiti sva radna mjesta, ali mi smo znali da trebamo ići u reforme. E, znate da smo kritizirani što smo potpisali sporazum ljetas i što smo e, se bojali da ćemo izgubiti još više novca. A sada, što je pred nama, pokušavamo s riješiti e, prijevremenog e, umirovljenja. Mislite li vi da je to mjera koju smo usvojili bez političkog e, da, da nas to nije politički koštalo. Mislim, ljudi su se umirovljavali sa 50 i nešto, sad smo dizali tu granicu, a sad imamo dvije opcije, vidjeli smo da imamo naravno jazu u financijama, pa što učiniti? srezati penzije ili na, ići na drugi način plaćanja, pa smo se odlučili na ovo drugo. Mislim, oni u društvu koji se žale, mislim, nisu oni u krivu, nego načelno oni su, mislim, prošli kroz šest godina memoranduma. Ali čuo sam izravno iz IMF-a e, e da trebamo ponovno smanjivati mirovine. Mislim, nisam ja ekonomista, ali mislim što ćemo učiniti? Uzeti umirovljenicima novac? Mislim, oni imaju onako puno manje penzije od svih drugih u Europskoj uniji. Sad ćemo im i to oduzeti, a kome ćemo dati? Ili ćemo možda to uzeti kako bismo otplatili zajam? E, mislim, taj će novac otići iz e, ekonomije, a što će se onda dogoditi? Izgubit ćemo samo još radnih mjesta i što će to onda značiti? To će značiti da je sustav socijalne sigurnosti će biti još pod većim utiskom, e, utjecajem. Znači, znači, mislim, reforma je inače grčka riječ, da. Ali, zapravo, ne pokušavam, mislim tu se pokušava svašta e, nagurati. Mislim kako god želite nazvati ovu e, krizu, e, nazovite kako hoćete dužničku krizu ili kakvu krizu, ali ko već plaća za tu krim, krizu? Je li to Europa koja želi imati socijalno lice ili ne? A ako želimo imati socijalno lice, nastavimo onda ovu bitku. Zapravo, 90% e, grčkog stanovništva užasno je puno platilo za ovu krizu, a preostalih 10% ništa nije platilo ili još izvuklo koristi iz toga. Znači, moramo nekako doći do ovih 10% stanovništva koji e, nisu ništa e, uplatili, pa da i se i oni pridruže ovima drugima. Međutim, imamo različite mišljenja ovdje. Imamo liberale koji uništavaju Europu. Ili što će se dogoditi? E, doći će, doći će krajnja desnica ili što. Ne znam, ali moramo svakako biti pažljivi u onome što činimo. Znači, postoje jedna ljevičarska ideologija koja je sada ovdje, ali mogli bi se možda vratiti na ideju nacionalnih država, vlastitih nacionalnih država. A upravo je to pokrenulo svjetski rat, a ne želimo to ponovno. Jednostavno ne želimo treći svjetski rat da ponovno e, krene u Europi. To je nešto protiv čega se svi moramo boriti. Mislim, svi vjerojatno vide e, politike e, koje vode ove sile s kapitalom i toga moramo biti svjesni i moramo se ujediniti u tome svi zajedno. Zahvaljujem. Time mislim da smo završili ovaj panel. Srdečno zahvaljujem gospodinu Žožisu Engelu i Nikolas Maniusu na izjavama, svima vama na raspravi. I sada mi dopustite dok isprečujem naših, ehm, naših e, dvoje govornika. A ja sada pozdravljam dvoje novih e, panelista da nekako nas navedem na ovu novu temu. Što se tiče potpredsjednice odbora za zapošljavanje, e, kojom kaže da se ne smije e, samo tako baratati e, frazama, nego da se mora jako precizirati što se želi reći, ali u jednom pitanju imamo OECD-ovu definiciju kao temelj. Naime, u Europi sada živi preko 500 milijuna sada živi e, preko milijuna ljudi ispod e, granice siromaštva. I mislim da u našim raspravama e, uvijek gledamo u jednom smjeru, međutim siromaštvo nije nešto što se događa samo u takozvanim kriznim državama, nego i u Londonu samo živi 27% ljudi ispod e, granice siromaštva prema definiciji OECD-a. Znači siromaštvo je masovni fenomen koji možemo utvrditi u Europi i vjerujem da su posljednje godine doista pokazale da ovaj pokušaj e, reparacije gospodarstva, ali na teret građanina nije nešto što će funkcionirati, nego samo vodi do toga da ljudi gube e, povjerenje i to ne je samo od Europske unije, nego i od politike u cijelosti i na kraju krajeva gube povjerenje u demokraciju. Znači, to je nešto na što trebamo uzeti u obzir u našim danjim razmatranjima, kao i pitanje politike zapošljavanja i socijalne politike na europskoj razini. Ne smijemo ih gledati samo kao neke e, proizvode drugog ranga bolje gospodarstva ili međunarodne konkurentnosti, nego kao jedan zasebni stup e, u, e, sa vlastitim pravom na koji treba polagati pažnju. Znači u raspravama sa komisijom raspravili smo prilično intenzivno o tome kao i na nacionalnim razinama dalje o tome kako bi mogli konkretno izgledati socijalni mini, e, minimalni standardi koji ne bi bili mini <laughs> standardi nego minimalni standardi e, koji bi ukazali na određene donje granice. Želim samo reći još dakle tu da je svima jasno da gospodarstvo se ne može popraviti samo na teret ili uz pomoć socijalnog sektora, nego da su nam potrebne investicije i to javne i privatne investicije koje bi stvarale nova radna mjesta. I ovdje želim reći, dakle, radna mjesta od kojih se može živjeti i to na dulji rok, trajno živjeti, a ne biti upućen na socijalna davanja države. Dakle, u tom smjeru želim također razumjeti prijedlog e, predsjednika Junkera sa investicijskim planom za Europu, dakle investicijski plan predsjednika Junkera za Europu, e, koji je, kao što rekla kritika, da još nije dovoljno e, razrađen, nego da je potrebno više nacionalnih napora uključiti u ovaj rad u razvoj inovacije, istraživanje i tako dalje. Znači to je sve ispravno, ali za to nam je potreban zajednički europski napor i o tome želimo razgovarati u sljedećem panelu i zato srdačno pozdravljam gospođu Brigitte van der Borg, predsjednicu socijalnog e, odbora odbora za zapošljavanje nizuzemskog nizozemskog e, parlamenta kao i Jaroslava Zavadila, također predsjednika odbora za socijalna pitanja Češkog zastupničkog doma. Također e, dobrodošli. Dakle, s vama ćemo okrenuti raspravu. Prvo dame, pa je dajem riječ e, gospođi Vanderburg e, za prvu izjavu. Hvala lijepa, dragi kolege Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Današnja tema je jako važna našem zastupničkom domu, dotaknut ću se u svom govoru četiri teme. Svijet koji se mijenja, dakle, s tim povezani izazovi. Uloga pametnih gradova i regija, potom važnost startupova, te mogućnosti i izazovi robotike. Prije svega, dakle, promjene koje se događaju u svijetu i s tim povezani izazovi. Gospodarstvo Europske unije se polako oporavlja. Fokus se mijenja dakle sa upravljanja krizom na stvaranje radnih mjesta i rasta. I upravo današnja rasprava ulazi u potonje. Međutim, moramo shvatiti da društvo i tržište rada nisu jednaki onima kakvi su bili prije krize. Oni su se do podosta promijenili. Zato po meni moramo izmijeniti način razmišljanja o tome kako zaposliti što više ljudi. To je ostalo mi jedan od ciljeva strategije Europa 2020. Mora doći do poboljšanja ravnoteže na europskom tržištu rada kako bi e, ponuda odgovarala potražnju. U Nizozemskoj obrazovni, obrazovni centri, poslodavci i zaposlenici zajednički rade kako bi stvorili obrazovne programe koji potom služe u za, stručnje, za stručno usavršavanje te pripremaju mlade za budućnost. Ljudi koji, mladi koji su prošli tu izobrazbu čine zemlju atraktivniju za međunarodne biznise, tu govorimo o centrima izvrsnosti, i nemojmo zaboraviti startupove. Moramo poboljšati mogućnosti naših e, radnika na tržištu i tu smo kontaktirali i e, organizacije poslodavaca te zaposlenike, obuhvatili više od 10.000 ljudi, naročito smo se obraćali mladim ljudima u svojim programima. I konačno, minimalna plaća koju imamo u Nizozemskoj mora omogućiti mogućnosti mladim ljudima i pomoći im pri ulasku na tržište rada. Potom uloga pametnih gradova i regija. Zajednički rad je za nas ključ stvaranja radnih mjesta. U Nizozemskoj vjerujemo da gradovi, a mi nismo jako velika zemlja, imamo velik broj gradova, zato govorimo o gradovima, o regijama koje možemo stimulirati za stvaranje inovacija i novih radnih mjesta, potom ulažemo u urbani razvoj. To je dobro pogođenom kombinacijom suradnje između općinskih tijela koje izdaju dozvole, koje pomažu pri, potražu, pri pronalaženju dobre lokacije za tvrtku, tu su uključene i sveučilišta koje, koje investiraju u inovacije, koje obrazuju našu buduću radnu snagu i da kako tu su tu je stvaranje novih radnih mjesta. Zajedno oni čine pametne gradove. Htio bih spomenuti Eindhoven kao dobar primjer iz Nizozemske upravo koji radi na ovoj kombinaciji. Riječ je o gradu na judu Nizozemske. Tu se nalaze neke velike nizozemske tvrtke poput, e, poput Philipsa. 2011. O regija oko tog grada je proglašena najpametnijom regijom e, u svijetu. I startupovi u toj regiji, ali ostatku zemlje su e, važan pokretač razvoja, ali to su i pametni gradovi. Kako bi se omogućio ovaj razvoj, vlast na svim razinama mora usko surađivati sa sveučilištima, školama i poslodavcima. To je tu važnost start-upova. Kao što sami znate, neki su već rekli, velik broj obiteljskih tvrtki, malih i srednjih tvrtki važni su za stvaranje radnih mjesta, jednako su tako važni i startupovi. Jedan e, važan primjer inicijative startupa je naš startup Delta. Ta inicijativa koju je financirala bivša povjerenica Nili Cruz se zalaže za stvaranje najboljih mogućih uvjeta za startupove. U nekoliko mjeseci oni su organizirali festival startupova u Europi gdje su se susreli, gdje će se susresti poduzetnici i investitori. Oni će također ugostiti jedne zanimljive goste na ovom festivalu kao što su Tim Apple, e, predsjednik e, upravnog odbora apple potom glavni ljudi Alibaba i tako dalje. Bez sumnje oni će moći inspirirati stvaranje naših ovih startupova. Prije samo nekoliko tjedana Bill Gates je posjetio našu zemlju i susrete je sa velikim brojem ljudi koji rade u startupovima, međutim i sa zastupnicima iz našeg parlamenta. Novi startupovi i poduzetnici također dobivaju priliku dobiti alternativno financiranje. Banke su dosta stroge kada je riječ o financiranju novih tvrtki. Dakle, govorimo o stvaranju mreže potporovim tvrtkama, ali i o pristupu financijama. Naš zastupnički dom je nedavno izglasao program za startupove. Tu imamo 43 prijedloga za poboljšanje poslovne klime i kako bi dakle, znanje i financiranje bilo e, dostupnije. Tu je koncept crowdfundinga, to je alternativa i obećavajući način za financiranje novih tvrtki, a i samim time za stvaranje novih radnih mjesta. Naš odbor za financije je organizirao krugli stol na tu temu prošlog mjeseca E, tu smo raspravljali o mogućnosti poboljšanja mogućnosti i izazovima koje donosi crowdfunding, dakle tu su predstavnici poslodavaca te naša e, nadležna tijela. Parlament je tu odigrao ulogu onoga koji je spojio dakle ideje i praksu. Potom tu su izazovi i prilike iz, koje proizlaze iz e, robotike, dakle kako bismo imali koristi od inovacija i od start-upova, moramo razumjeti da svijet e, postaje digitaliziran tehnički napredak, evolucija robota također su utjecali na naša gospodarstva i naročito na naša tržišta rada. Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje našeg zastupničkog doma je odlučio da neće čekati i vidjeti koji će biti razvoj situacije, već je odlučio započeti istraživanje kako bi ustanovio koje su mogućnosti izazovi koje možemo očekivati od određenih tehničkih e, napredaka. Izradili smo dakle istraživanje koje se bavilo i prijašnjim e, velikim e, tehnološkim promjenama i koji su bili učinci tih promjena. Iz ovog istraživanja također možemo vidjeti tko će ovoga puta također biti o, pobjednici ako gubitnici. Na taj način možemo anticipirati i omogući, povećati mogućnosti koje su nam na raspolaganju te prilagoditi na način da svi od njih imamo koristi. Također to može poslužiti za poboljšanje obrazovnih programa, dakle stimulirati mlade, da pa možda donesu drugačije odluke vezane uz njihov studij, dakle možda ne studirati psihologiju, već ih primjerice potaknuti da studiraju tehnologiju ili komunikacijske tehnologije. Također tu je i svojevrsna, e, predviđena svojevrsna pravna zaštita određene kategorije e, zaposlenika koji su eventualno ranjiva skupina u tom kontekstu. Dakle, mnogo toga koje što možemo učiniti sada je u tijeku rasprava u našem parlamentu o tome i u odboru i doista inspirativno što možemo djelovati na politički način u ovom, e, kontekstu. I na koncu, kao što sam već istaknula, radimo zajedno, inspiriramo jedne druge, izazivamo se i to je po našem mišljenju jako važno. Međutim, preuzimanje odgovornosti u vlastitim zemljama i hrabrost za donošenje teških odluka koje morate potom objasniti svojim građanima su ključ za budući uspjeh u konkurentnoj Europskoj uniji i to su također mogućnosti za stvaranje novih radnih mjesta. Međutim, naše stajalište kao zastupničkog doma da je jako važno imati suradnju među parlamentima uz razmjenu informacija i najbolje prakse ne samo među nacionalnim parlamentima, već i između eh, naših zastupnika i eurozastupnika i na taj način možemo ojačati demokratski nadzor, ali i imati koristi od naših dobrih ideja, razmjene iskustava, ali iz naših grešaka. Ja sam prije bila poduzetnica i kada u nečemu pogriješite, tada najviše naučite. Nadam se da sam doprinjela u tom smislu i radujem se e, tome što ću naučiti nešto iz vaših iskustava i čast mi je što sam vam se danas ovdje mogla obratiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovom e, prvom govoru koji pokazuje naravno i da Jaroslav Zavadil nije samo predsjednik odbora, nego je također bio je predsjednik e, sindikata u Češkoj i dolazi iz konfederacije sindikata. E, kolega, još jednom i s moje strane kao sindikalisti, ja vas posebice pozdravljam kao kolegu sindikalista. Izvolite. Je Hvala vam. Evo, sjedim ovdje kraj svog e, socijalnog neprijatelja za istim stolom, dakle, biti ili ne biti je ono što je Hamlet rekao. U Češkoj republici imali smo specifičan tijek razvoja, tijekom krize, nakon krize. Mnogo stvari je pošlo po zlu i nameće se pitanje zašto. Technická záležitost by měla jít v ruku v ruce, že by měla jít v souladu. Eh, jak už bylo řečeno Tomasem, eh, já jsem... Eh, Govori se o socijalnoj i ekonomskoj dimenziji koje moraju djelovati istovremeno. Mi smo tražili dakle optimum između ovih rješenja, tražili smo uravnoteženo rješenje pokušali dakle pronaći kompromis između gospodarskih pitanja i socijalnih pitanja. 2009. kada je kriza pogodila našu zemlju, počele su mjere štednje. Nije više bilo investicija, plaće i mirovine bile su žrtve mjera štednje. I kao što znate, to nije put ka prosperitetu. Međutim, vlada je nastavila sa primjenom istih e, politika sve dok nije prijevremeno pala. I naši radnici, kao oni u Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, već e, su osjetili rast, dakle, e, rast BDP-a. Međutim, e, naše su brojke i dalje bile negativne, a to zbog izuzetnih mjera štednje koje su poduzete. Imali smo 600 tisuća nezaposlenih, to je stopa nezaposlenosti od 10%. Nakon toga stvari je ponovno valjalo popraviti i danas 2015. točnije imamo rast BDP-a od 4,4%. Nezaposlenost je smanjena na 460 tisuća ljudi, dakle su 40 tisuća ljudi manje među nezaposlenima. Imali smo veliku potporu u obliku investicija, to je pomoglo dakle, poboljšanju ovih brojki. Dakle, tu su veliku ulogu odigrale i agencije za zapošljavanje, one su upravljale ovim ljudskim resursima, one su omogućavale i pronalazile zaposlenje za velik broj ljudi kao što rekoh, sada je ta brojka nezaposlenih oko 6%, to je jako dobra brojka u europskom kontekstu kao što smo danas čuli, ovdje se govori o stopama od 20% i više, naročito među mladima. Dakle, Mnoge agencije su provodile brojne mjere, one su e, podržavale poslodavce uz pomoć poticaja koji su dakle bili kadri zaposliti mlade ljude ili one iza 50 godina. Dakako nezaposlenost mladih je najgora vrsta nezaposlenosti. I Europa se sada bori protiv te pojave. Imamo politike, ali postavlja se pitanje koji su rezultati koji su postignuti u svakoj zemlji, u svakoj zemlji članici. Imamo strukturalnu nezaposlenost u Europi, u jednim, u jednim zemljama, imamo nezaposlenost mladih u drugima, nemamo dovoljno statističkih podataka i informacijama o tome. Što se tiče parlamenta, bilo europskog ili nacionalnih, Vidim tu svojevrsan duh suradnje. Mi smo kao sindikati dvije četvrte snažno se zalagali za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji. No, možda kontekst nije jednak danas, ali i dalje smo uvjereni da moramo učiniti sve što je moguće kako bismo Europu održali na okupu. u Češkoj republici što se tiče migracija. Mi nismo tim trendom snažno pogođeni, mi smo tranzitna zemlja. Mi vidimo tek imigrante da prolaze i odlaze u Njemačku, vjerojatno misleći da tamo imaju bolje prilike nego je to slučaj s našom zemljom. Međutim, pitanje koje se nameće je zašto je to tako. Ukoliko su ljudi doista u opasnosti da izgube sve, da izgube vlastite živote, postavlja se pitanje zašto toliko biraju, zašto ne žele ostati u zemljama kao što je Češka republika koja je relativno sigurna. Nisam ljut na njih, ali selektivan pristup s njihove strane, dakle odabir određenih zemalja koje možda imaju bolje socijalne sustave, dakle su sustave socijalne zaštite, to je nešto oko čega se valja priupitati zašto je tako. Što se tiče Europskog parlamenta, to je jedna prilično složena institucija i zasigurno se neće pojednostavljivati. Imam iskustva sa, e, sa suradnjom, sa nacionalnim parlamentom u Češkoj koji je puno manje, ali jednako složen i znam da je pronalaženje konsenzusa u tako malom parlamentu dosta teško, a pronalaženje konsenzusa u ovako velikom parlamentu, pa kapa dolje kada u tome uspijete. Htjeli smo Europu, htjeli smo u Europski parlament i zato ga moramo podržati. Tražimo od parlamenta da e, pokuša ispuniti ono što mi želimo, a to je da se da potraži bolje, da omogući bolje e, životne okolnosti za, za naše građane, da omogući nacionalnim parlamentima da stvore bolje životne uvjete na terenu, dakle u svakoj zemlji članici. Govorimo o vijećima za konkurenciju, o socijalnim vijećima, kako god ih zvali, tako nešto mora postojati. Međutim, mora također postojati i klima razumijevanja između vlade i radnika. Bez dobre volje nikamo nećemo stići. Dakle, to je zadaća za političku elitu, za vlade, da stvore povoljnu klimu za dijalog za dijalog sa radnicima, sa sindikatima. To je ono što se mora poduzeti. Koliko to, no, koliko to ne učinite, onda gubimo sve. Nije riječ samo o Grčkoj. Imam jako dobro prijatelja u Grčkoj koji je danas ovdje da smo mogli porazgovarati o trenutnom kontekstu Međutim, ono što želim reći da se to ne tiče samo nekih zemalja, već je ovo prisutno svugdje. Kako naprijed moramo biti otvoreni, iskreni, premda e, istina nije uvijek ugodna. I ako to uspijemo, onda ćemo uspjeti pronaći odgovarajuću dimenziju, dimenziju kojom se valja pozabaviti, bez obzira na to koliko su je ona složena. I zato sjedimo u našim parlamentima, bez obzira jesam li ja nacionalni zastupnik europski evropski zastupnik, za nas je to e, jednaka zadaća. Svi možemo dati svoj doprinos. Svi možemo dati doprinos da se Europa održi. To nije laka zadaća. Kao što znate imamo brojne probleme. Tu je problem sa Brexitom. jut Jučer je, su u Briselu prosjedovali radnici Čeličana, prosjedovali su zbog trgovine sa Kinom. Ono za što se vi zalažemo to su dobri radni uvjeti, sigurnost na radnom mjestu i e, tako dalje. To je način na koji mi radimo u Europi. Međutim, negdje na dalekom istoku one nemaju jednake standarde. I zato mi kao evropljani radimo zajedno kroz svjetsku trgovinsku organizaciju i zajedno smo jači, jači smo kao Europa i zajedno možemo obraniti ovo što imamo. Vidim kakvu opremu imaju radnici u čeličnoj industriji u mojoj zemlji vidim kakvu imaju u Indiji u istom sektoru. Pa to je nemoguće usporediti. Još jedna tema s ovim povezana je cijena rada je s time povezan rad djece. Mi se protivimo tom obliku rada. Međutim, u Indiji, u Bangladešu djeca moraju raditi kako bi obitelji mogle preživjeti. To je sasvim drugačija perspektiva. I sada, ukoliko otvorimo naše granice i svi uđu, ono što moramo učiniti je da se držimo vlastitih propisa, da nametnemo naša pravila, dakle, na vlastitom teritoriju i svima onima koji dolaze ovdje, koji dolaze ovdje. Mislim da je to ono što bismo trebali učiniti. To je ono što bi trebali napraviti za one ljudi koji dolaze u zakonito raditi u naše zemlje. Oni se moraju povinovati našim pravilima. Hvala vam na pažnji. Vielen Dank, Jaroslav. Hvala Jaroslav. E, evo toliko sam stvari tu čuo na koje bih htio odgovoriti da sam da sam sada htio i ja naravno se pridružiti, održati svoje, izlaganje, ali neću to učiniti kao naravno e, domaćine. Imamo sedam javljanja za riječ. Ali molim, evo samo javljanje za riječ ko je predao žuti papir za javljanje za riječ. Amo uz e, žuti papir. Nitko drugi neće govoriti, žao mi je. Imam jako stroge upute u tom pogledu. Dakle, ako se još neko htio javiti za riječ, neka ispuni obrazac za riječ. Dobro, pokušavamo da, dakle, još jednom, znači iz Poljske, Mičislav Augustin, iz Poljskog parlamenta, izvolite.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 sveobuhvatne procese koji se odvijaju i to neovisno od tekućih događanja. Zaboravljamo na Europsku socijalnu povelju, ali također i na novu socijalnu agendu. Samo govorimo o procesima poput globalizacije, tehnološkom napretku, demografskim pitanjima, starenju društva. No, ja bih htio upravo progovoriti o ovim zanemarenijim zamislima i to bi moglo dati prostora za ulaganja jer ako se želimo suočiti sa tim izazovom ne smijemo to u Europi smatrati opterećenjem za naše proračune. Da, to podrazumijeva određene rashode, ali može predstavljati i ulaganje. To također znači da s obzirom na to da imamo ograničena sredstva, ne smijemo pritom zanemariti društvene promjene. Dakle, u Europi trebamo učiniti mnogo toga po tom pitanju jer imamo veliki broj nezaposlenih. Mislim da je potrebno poticati ona tržišta koja stvaraju radna mjesta, ne sva nego ona koja stvaraju radna mjesta. Jedno od takvih tržišta ili dio tržišta koje često zaboravljamo jest tržište skrbi. To može biti dobar prostor za ulaganje i za inovacije. I tu možemo stvoriti više milijuna radnih mjesta. Istovremeno, na taj način možemo pružiti kvalitetnu skrb osobama koje više nisu neovisne. Sve zemlje u tom smislu ulažu velike napore i Poljska je donijela nov zakon o tome jer vidimo ovdje priliku za stvaranje 400 tisuća novih radnih mjesta. I želim eh, pozdraviti gospođu Brigitte van der Bergom. Ja sam iz Pive i u Poljskoj i tamo imamo četiri Philipsova pogona, često dolazimo u Eindhoven i također u Pivi želimo stvoriti pametan grad. Četiri Filipsova pogona, svaka čast. Gospodin Rašuks iz Litve. Mr. Chairman, it's my impression. Hvala. Čini mi se da je polovica govornika iz Grčke, a druga polovica govori o Grčkoj. No kriza je pogodila i Latviju. i e, htio sam podijeliti s vama naše dojmove o tome što funkcionira. Već neko vrijeme vodimo dugotrajnu raspravu o ulaganjima u javnom i privatnom sektoru, a to je od ključne važnosti za inkluzivan i održiv rast Europske unije. No, jednako je važno i da ulaganja stvore nova kvalitetna radna mjesta za promicanje razvoja ljudskog kapitala, zapošljavanja i borbe protiv siromaštva kao što je upravo rekao i moj prethodnik iz Poljske. Isto vrijedi i za poboljšanje vještina prisutnih na tržištu rada, što će nam pomoći u postizanju bolje socijalne inkluzije i podizanju životnog standarda. U Latviji prepoznajemo izravnu korelaciju između pokazatelja tržišta rada i e, razine kvalifikacije radnika. Što su radnici kvalificiraniji, to mogu steći bolji, položaj na tržištu rada. Visoko kvalitetan rad e, i također učenje na radnom mjestu mogu dati značajan doprinos u rješavanju ovih izazova. Također e, želimo uključiti jedan važan aspekt u našu raspravu, a to je kvaliteta radnog mjesta, što znači i ocjenjivanje e, je li opis radnog mjesta odgovarajući za e, tu radno mjesto. Također prema e, podacima iz trećeg kvartala 2015. godine naša stopa raste 10%, ali zanimljivo je E, naša nezaposlenost je 10%, e, a zanimljivo je da zapravo nezaposlenost žena oko 8%, a nezaposlenost muškaraca je 11%, tako da smo barem napredni što se tiče zaštite ženskih prava. Samo još da podsjetim da dvije minute po govorniku je vreme kojeg se treba pridržavati. Gospodinu Alessandro Petru Fretean iz Rumunjske. Izvolite. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte, doamne și domnilor. Pentru mine cel puțin este evident că un... Hvala. Očito je da se Europska unija suočava sa više istovremenih kriza, imamo nezaposlenost, inflaciju, imigraciju, pitanje sigurnosti na jugu istoku a istovremeno nam trebaju solidarnost i odgovornost. Ako želimo povećati povjerenje naših građana u Europu, onda trebamo brzo djelovati, trebamo ponuditi bolja rješenja našim građanima, a to znači da trebamo ponovno promisliti o svojem djelovanju na području gospodarstva kako bismo radili u interesu građana. To će nam pomoći prevladati sadašnje nesigurnosti. Ako e, vidimo ono što je danas u igri, uvidjet ćemo da su potrebna veća ulaganja i da je potrebno bolje uravnotežiti ponudu i potražnju. Prijedlog EFSI će poboljšati privatna ulaganja i pomoći u stvaranju javno-privatnih partnerstava. Također trebamo iskoristiti proračunska sredstva, mogući porezni priljev i ljudski kapital i trebaju nam također i sustavi koji su bolje usmjereni i što će potaći također i privatna ulaganja. Trebamo potaći veće povjerenje državljana u europske institucije i javnu politiku i u tu ulaze i nacionalne vlasti. Treba nam bolja stabilnost u nacionalnim parlamentima i uspostavljanje bolje razvonteže između javnih interesa i e, interesa gospodarstvenika u cijelosti. Hvala vam. So, danke schön. Dann hat das... Europski parlament, izvolite. Te... Hvala. Ovo je godini i pol našeg mandata. Često smo se propitivali o mogućim politikama koje bi mogle stvoriti nova radna mjesta. prenamjena kvalifikacija, prekvalifikacija radnih mjesta, usmjeravanje ka novim sektorima poput e, socijalne ekonomije ili e, zelenog gospodarstva. To je sve vrlo zanimljivo na riječima i svakako ispravno, no ono što je danas velika opasnost jest samo prepoznavanje e, rizika iz, e, i opasnosti koje proizlazi iz udaljenih e, teritorija. Projekt Europske unije da Kini prizna status tržišnog gospodarstva je nešto što će raspršiti sve naše zamisli, ideje i projekte koji su usmjereni ka poticanju zaposlenosti u Europi. Mi ćemo biti izloženi jednom proizvodnom pritisku Kine koji nećemo moći spriječiti, kojim se nećemo moći usprotiviti i koji će naštetiti našem proizvodnom tkivu zato jer vrlo često nismo imali učinkovitu industrijsku politiku. Tako da se pitam na koji način ako već postoji opasan socijalni dumping u Europskoj uniji, na koji način ćemo onda moći se suprotstaviti onome što će se dogoditi kad Kina bude postala dijelom našeg tržišta. Možemo govoriti o održivim, kvalitetnim radnim mjestima, ali sukobit ćemo se sa divovima kojima ćemo se teško moći suprotstaviti. Zahvaljujem. uraz Birke, Slovenija. Hvala lepa za besedo, gospod eh, predsednik. Ko se pogovarjamo o ustvarjanju novih delov... Zahvaljujem. Kad razgovaramo o stvaranju novih radnih mjesta i kad govorimo dakle, o, o tome, mislim da to mora biti jedna od glavnih zadaća politike zapošljavanja. A politika zapošljavanja nikada ne smije biti samo jedan nus proizvod, e, kao što ste vi rekli, predsjedniče. Svi želimo e, nultu stopu nezaposlenosti, ali to nije izvedivo. Zapravo u praksi nikada to neće biti moguće. Također želimo dokinuti prekarne uvjete rada nesigurne uvjete rada, također i zapošljavanje na djelomično radno vrijeme koji ne daju perspektivu i socijalnu sigurnost na dulji rok. Ako želimo biti uspješni sa e, i ako uspijemo biti uspješni sa politikom zapošljavanja, manje ćemo morati uložiti u socijalnu politiku da bismo postigli ovaj ovaj trostruki socijalni A. Ali naravno svaka država i Europska unija moraju ovdje porazmisliti o tome kakva radna mjesta zapravo želimo. Ono što je pak sigurno je da za isti rad svatko mora biti jednako plaćen i to naravno na fair način. Neki govore o specializaciji. Da, svakako, specializacija je važna, ali također moramo govoriti o razvoju regija i specijalizaciji kao i kombinaciji različitih e, e, gospodarskih grana i naravno moramo razmišljati i o suradnji sa sveučilištima jer želimo visoko produktivna radna mjesta koja će donijeti sa sobom visoku dodanu vrijednost. Hvala. Hvala. Cipar iz zastupničkog doma. Gospodin Kukuma. Gospođa e, Kukuma. Hvala. Započet ću od stajališta predsjednika komisije o novim radnim mjestima. poduzeća trebaju stvarati radna mjesta, a to nije zadatak institucija ili vlada. Svi znamo da je to staro stajalište, no ono zapravo ne omogućuje nalaženje rješenja. I nadovezat ću se na ono što je rečeno prije o recimo cijeloživotnom učenju. Mi svi znamo da su to mjere stalnog e, obrazovanja i završavanja radnika kako bi im se omogućilo pronalaženje radnog mjesta. Zatim e, govorimo o smještanju radnika u poduzeća, ali sve se to odnosi na e, radna mjesta sa kraćim radnim vremenom i ne na ugovore na određeno vrijeme. Dakle, to je također oblik izrabljivanja. Mi želimo radna mjesta na neodređeno i to dostojanstvena radna mjesta. Osim toga, prije je komisija govorila o jednakim mogućnostima za sve, a sada govori o dostojnim mogućnostima za sve. Dakle, svi vide da jednake mogućnosti nisu moguće, tako da treba prihvatiti one dostojne. Zatim, konkurentnost poduzeća, o tome stalno govorimo, ali ono što je činjenica jest da e, plaće stalno padaju i to je rezultat. Još nešto. U Cipru 2015. godine imali smo 15.000 uhidbenih naloga zbog neplaćanja dakle dugova. Tu često govorimo o malim i srednjim poduzećima koja jednostavno nisu mogla se nositi s različitim financijskim obvezama i zbog toga su uhićeni brojni poduzetnici, a to je dovoljno do teških posljedica, posljedica po radnike. Dakle, potrebna su javna ulaganja kako bi se stvorila održiva radna mjesta koje će podržavati ona vladavina prava. Zahvaljujem. Tanja González Benez. Izvolite. Europa sufriendo en... Hvala. U posljednjih nekoliko godina Europa bježi slabljenje životnog standarda i kvalitete života građana. I to je doista sve prisutno. I to nije nešto što se događa ili se moralo dogoditi, nego je to posljedica političkog odlučivanja, odnosno posljedica krize koja je dovela do slabljenja javnih usluga i to su odluke koje su donijele naše institucije. Često se ovdje spominje nezaposlenost mladih koja sve više zahvaća naše zemlje. Recimo Španjolska je na prvom mjestu sa više od 50% nezaposlenosti među mladima. a na ove probleme daju se samo djelomična rješenja koja ne zahvaćaju u korijen samoga problema. Jedno od rješenja, kažu, jest mobilnost, ali zapravo to moramo nazvati izgonom ili emigracijom, odnosno odljevom mozgova, i to na tisuće mladih sve ono što smo uložili u obrazovanje mladih e, i omogućavanje njihove budućnosti u našim zemljama je neisplativo jer se oni neće vratiti. Tko će onda uplaćivati u mirovinske fondove, tko će održavati državu, tko će plaćati javne usluge. Drugo moguće rješenje jest e, inicijativa zapošljavanja mladih. Niti 5% sredstava koji su izdvojena je e, do sada utrošeno. To te često znači da se subvencioniraju prekarna radna mjesta. Dakle, problem nezaposlenosti mladih, e, kažemo, jest e, u tome što e, mladi nisu dovoljno obrazovani. Oni jesu obrazovani, oni jesu kvalificirani, ali Trebamo osmisliti politike koje će stvoriti zaposlenost u, Europu, u Europi i koja će omogućiti također zemljama na jugu da nadoknade za ostatak za sjeverom i da izađu iz siromaštva, a ne da se to pogoršava mjerama štednje i odredbama koje je nemoguće ispoštovati. Dakle, trebamo osmisliti takve politike kako bismo e, stvorili sektore koji će otvoriti mogućnost, recimo energetska tranzicija, zelena radna mjesta, jer to će nam pomoći u rješavanju problema nejednakosti u Europi, u problemu nezaposlenosti i također u zaštiti naše proizvodnje, naše industrije, jer je rasprodajemo ugovorima o slobodnoj trgovini i otvaranjem e, granica bez ikakvih gospodarskih barijera. Hvala. Gospodin Anguo señor presidente. Eh, yo convencida de que el empleo es la... Hvala. Uvjerena sam eh, da je zapošljavanje najbolja moguća socijalna politika. Iskustva eh, Španjolske u, četiri, u prošlih četiri godine su sljedeća. Ne može postojati socijalna politika bez odgovarajućeg usmjeravanja gospodarske politike. U posljednje četiri godine vlada je e, radila na uspostavljanju ravnoteže u proračunu i to je bila glavna odrednica. Mjere štenje, kažu, su potkopale rast. moje zemlje je očito da je tako. Ispravljanje makroekonomske neravnoteže u javnim financijama bilo je prvi stup koji je omogućio zadržavanje socijalne skrbi, a također omogućuje i stvaranje preduvjeta za e, zamjenu uništavanja radnih mjesta stvaranjem novih radnih mjesta. Jedno ulaganje je tim socijalnije što više e, zaposlenosti generira. I jedan primjer toga su strukturne reforme. Započeli smo sa velikom agendom strukturnih reforme, počeo od e, reforme rada, što je omogućilo zapošljavanje u Španjolskoj, iako sa e, vrlo niskim e, stopama rasta od oko 1%. Dakle, tu smo se uspjeli stvoriti stvoriti radnih mjesta. Dakle, u jednoj godini stvorili smo 170 tisuća e, radnih mjesta. Dakle, zaposlenost je porasla za 14% ili tu je bilo i važnih mjera poput one za e, smanjenje nezaposlenosti mladih. Naravno, mm, ne smijemo spati na lorikama, e, daleko smo sada od onih 50%, ali barem smo uspjeli umanjiti u određenoj mjeri nezaposlenost. I na kraju, socijalni model inicijative zemalja članica, ali tu je važna i potpora Europske unije poput e, fleksibilnosti u usmjeravanju socijalnih fondova Europske unije i poput e, instrumenta za mlade. Da. Na kraju gospodin Marinković iz Srbije. Thank you, Mr. Chairman. First of all, thank you very much indeed to... Hvala. E, želim vam kao prvo zahvaliti na e, tome što ste nas kao treću zemlju pozvali na ovu raspravu sa kolegama iz Europskog parlamenta. Mi sada provodimo strukture reforme u našoj zemlji i ostvarili smo dobre rezultate u poboljšanju poslovnog okruženja u našoj zemlji. U prošloj godini E, privukli smo velike ulagače iz SAD-a, zemalja Europske unije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i iz drugih dijelova svijeta, no još uvijek se suočavamo sa ogromnim problemom u vidu nezaposlenosti mladih, e, koja iznosi 40% u Srbiji, dakle to je slična situacija u cijeloj regiji Zapadnog Balkana. I zbog toga naša vlada je proglasila 2016. godinu godinom poduzetništva. Ja sam e, doista pozorno poslušao gospođu Vanderburg i imam e, nekoliko pitanja za nju. Koji su fiskalni i poticaji u Nizozemskoj predviđeni za pokretanje start-upova i koji je najbolji način za financiranje startupova u Nizozemskoj? Evo, hvala vam na ovoj prilici i za sudjelovanje u raspravi. I na kraju gospodin Neklis Kliotis, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, mislim da ono što smo čuli je da je zapravo se situacija na tržištu rada još samo pogoršala, a čini mi se da je to uglavnom zbog e, neoliberalnih politika koje se provode i kazino kapitalizma koji također uvozimo iz Brisela koji je jednostavno još spustio tržište rada niže nego što je bilo. Znači nestabilnost, e, nepostanje sigurnosti i siromaštvo uglavnom utječu na mlade. nezaposlenost mladih je na najvišim razinama u cijeloj e, povijesti općenito. Nezaposlenost je postigla rekordne razine u južnim dijelovima Europe. I se sada to pitanje. Znači, kad imamo ekonomske kriterije, u europskom semestru. Zašto ne možemo da imati i kriterije o zaposlenosti ili nezaposlenosti mladih? Mislim da se svi slažu da trebamo stvoriti propisna radna mjesta, ali da to postignemo jednostavno ne možemo postići e, to e, Junkerovim programom. Moramo djelovati odmah. Znači, od ovih 315 milijardi iz Junkerovog plana, naravno da mnogo od toga treba investirati u privatni sektor, ali e, Juncker kada je izvrno bio kandidat razmišljao je drugačije. Govorio je o iznosima koje će Europska komisija dati, ali e, to će doći iz onih 3,3 milijarde koji su skraćeni i smanjeni i svezani u drugim programima u Europi. 27 milijardi iz horizonta. Ne radi se o novom novcu, to je novac koji je uzet negdje. Doista želimo stvoriti dobra nova radna mjesta, da to postignemo, potrebne su nam javna, dugoročna eh, investicije kako bi se stvorila stabilna, dobra radna mjesta koja će biti dio globalne strategije, sveobuhvatne strategije, kao i stvoriti uvjete za privatne investicije, ali moramo krenuti od države koja će biti najveći ulagač. Također poštivati kolektivne ugovore te osigurati da će se isplaćivati i poštene, dostojanstvene plaće i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 Znači ova cijela rasprava koja se ovdje vodila da nova radna mjesta svakako su ključni prioritet. Ali otkuda će ona doći? Neki kažu da možda bi usluge skrbi za starije ili tako dalje će biti skraćene. Mislim da možemo vidjeti e, da sektori rastu, njima se recimo zapošljava, ali ne na tisuća ljudi. Mi u Češkoj imali smo nešto što se zvalo e, Odbor za razvoj e, kadra koji su bili regionalni odbori i pokušavali su predvidjeti potrebe za recimo sljedećih pet godina. Jer smo, na primjer, imali programe rekvalifikacije gdje bi ljudi učili nova, nova zanimanja ili bili kvalificirani za nove poslove. Ali nekad i nakon prekvalifikacije bi ljudima bilo teško doista naći novo radno mjesto. Znači, recimo korištenjem jednog inteligentnog pristupa sa dobrim predviđanjima za potrebe je nešto što bi svakako bilo dobro. Drugi problem, nelegalni radnici. To je nešto što, s čime se borimo e, mnogo godina u našoj zemlji. Rad na crno je nešto e, zbog čega smo ojačale inspektore rada koji sad imaju više ljudi. Znači, ne, e, ilegalni rad, e, rad na crno je nešto što pokušavamo zauzdati, ali dobro, pritisak u našoj zemlji nije toliko kao možda u Španjolskoj. Nadalje, postoje još neke druge mogućnosti. Infrastrukturne investicije, dakle investicije u infrastrukturu, na primjer. U ovom trenutku imamo prilično dobru razinu infrastrukturnih e, investicija koje daju mnoge prilike za nova radna mjesta i svakako pomažu e, e, zadržati e, nezaposlenost na odgovarajućoj razini. Dobro, možda to nije univerzalno tako prihvatljivo, možda nije posuda tako kao u mojoj zemlji, ali u svakom slučaju to je jedna od stvari u koje treba ići europski novac i nacionalni novac. Također trebamo doista smanjiti nezaposlenost i ako nećemo uspjeti postići taj cilj u sljedećih nekoliko godina, onda će nepovjerenje radnika u e, vladu, u sustav samo rasti naravno. I također tu postoji onda potencijal za daljnji razvoj ekstremizma. Znači, Pronalaženje pravih rješenja ovdje nikako nije lako. I doista evo, ne znam, e, ne, mogu ni zamisliti neke stope nezaposlenosti koje su spomenule neke zemlje. Evo, hvala, hvala. Znam da su nam ovdje prevoditelji, pa ću na nizozemskom ako mogu. Dakle, nizozemska kao prvo nije zemlja E, dakle, je je zemlja koja ima jedan od najviših minimalnih plaća i najboljih socijalnih sustava u Europi. Dakle, moje mišljenje je da konkurentno gospodarstvo s rastom i socijalnom sigurnošću mogu supostojati. Neki su rekli da to nije moguće zajedno, ali ja bih e, to dovela u pitanje i mislim da zemlja e, iz koja dolazim je upravo primjer kako to može dobro funkcionirati ono što mi moramo osigurati je da sustav bude otporan na izazove budućnosti. Dakle, Nizozemska ima koalicijsku vladu i imamo dvije stranke koje e, nisu prirodni koalicijski partneri, ipak smo proveli važne reforme tržišta rada i sustava socijalne sigurnosti. Upravo zato kažem da i na nacionalnoj razini je moguće e, to postići. Pogledati na nacionalnoj razini kako stoje stanje i svakako ni kod nas nije bilo lako. Mi smo imali stopu nezaposlenosti od 6%, imali smo problem sa nezaposlenošću mladi i sa ljudima e, od 55 godina i više jer e, to nisu ljudi koji su e, recimo izgubili posao, ali su recimo imali vlastiti posao koji je recimo propao ili tako dalje. Sad imamo puno samozaposlenih osoba što je odgovor na vrlo kruto tržište rada. Pa ljudi iznalaze nove načine da riješe stvari, ali e, ja dakle vjerujem da trebamo, ljudi kažu da trebamo imati e, doživotne poslove na neodređeno radno vrijeme. To je staromodni koncept. Treba imati sustave koji će osigurati sigurnost, ali su istovremeno i fleksibilni. I e, da ljudi koji mijenjaju posao, da postoji određena struktura, da ima sigurnosti, ali i da ima fleksibilnosti koja omogućuje promjenu radnog mjesta. i znamo da će za deset godina barem 50% poslova koje i radnih mjesta koje imamo onako neće postojati. Znači pola ljudi koji u ovom trenutku rade u tim branšama e, neće više imati radno mjesto, neće postojati za deseta godina. Kako se onda moramo, možemo boriti za doživotna radna mjesta? neodređeno vrijeme. Dakle, to je protivno. Dakle, e, tvrtke stvaraju e, poslove i radna mjesta, a ne nadležna tijela. Ono što je nama potrebno su inovacije, trebamo raditi na pametnim gradovima i nadležna tijela za tome igraju važnu ulogu, a sve učilišta i škole su također važne, trebaju, treba nam dobro E, obrazovana radna snaga, to je temelj naše budućnosti. A zatim pitanje koje je postavljeno najboljem načinu za financiranje start-upova. Mi mislimo da male tvrtke kao male i srednje poduzeća i start-upovi vrlo teško dolaze do e, izvora financiranja. u Ministarstvu gospodarstva u Nizozemskoj imamo jedan sustav koje olakšava e, malim i srednjim tvrtkama da dođu do novca kao način za podupiranje inovacije i istraživanje. I to je način da se dobije financiranje od banke, ali to nije bilo dovoljno. Banke e, nisu baš bile sretne sa davanjem financiranja takvim tvrtkama tijekom financijske krize, pa eto što činimo sada. Pokušavamo pronaći druge vrste financiranja, recimo crowdfunding, E, zatim neformalno investiranje. E, ljudi koji kažu da 20 godina možda banke više neće biti najvažniji izvor financiranja. Dakle, to je ono što kažem. Trebamo se okrenuti budućnosti, a ne gledati unatrag u ono što smo imali ranije, nego E, što ćemo imati u budućnosti, što nam je potrebno za budućnost. I mislim da se u Europi možemo suočiti s tim izazovima. Imamo odlično tržište, imamo dobro obrazovane ljude i mislim da kao europljani možemo se suočiti s tim izazovima kad e, govorimo o konkurenciji s Kine, da, Kina jest veliki konkurent, ali istovremeno vidimo da ima i puno radnih mjesta koja se vraćaju u nizozemsku jer smo u nekim područjima jednostavno e, bolji, imamo pametni, inteligentni pristup, imamo sve učilišta na dobrim lokacijama e, koja mogu dati odgovarajuću potporu, obuku na odgovarajući način da se ljudi mogu integrirati na tržište rada. i postoje određena dinamika, ovdje dinamika i produktivnosti koja je veća i produktivnija od drugih zemalja. Dakle, sve je to stvar do tome kako o, propisno obrazovati ljude. Jer inače samo E, pada e, produktivno. Znači, e, mi imamo dobre radne mjesta, ali za njih su potrebno dobro obrazovani radni ljudi, produktivni radni ljudi koji su propisno kvalificirani, ali mislim da možemo i učiti jedni od drugih kako bismo radili za dobrobiti i pozitivnu budućnost u Europi hvala i što se tiče ovih e, konačnih i završnih napomena, mislim da je rasprava pokazala da su i javne i privatne ulaganja potrebna i u stratešku infrastrukturu i obrazovanje i energiju i e, energetsku učinkovitost i naravno start su dobro, ali kako će se to financirati? I tu ima Juncker, postoji Junckerova ideja, dakle, koja za početak nije loša, i koja kaže utvrdit ćemo jedan europski strateški investicijski plan, ali je naravno pitanje kako to onda financirati. Ja sam e, uvjeren naime da se to ne može postići preraspodjelom sredstava unutar europskog proračuna, nego da se to može učiniti samo kada dođe novi svježi novac u sustav i kada se su u tome uključe u to uključe države privatni ulagači. Znači, kada govorimo o, na primjer, e, veliki e, ulagači, velike e, tvrtke i privatni ulagači. Mislim, da je Juncker plan za sada u potpunosti podfinanciran i stoga i to na nacionalnoj na europskoj razini stoga treba razmisliti kako ćemo solidarno E, postići ovaj cilj o jačanju investicija kojima je cilj stvaranje dobrih radnih mjesta. U ovom e, kontekstu želim reći još e, da trebamo svakako razmisliti kako iskoristiti i potrebna sredstva iz socijalnih fondova za one zemlje kojima su doista potrebne, koji su u najvećoj krizi kako bi oni bez velikih birokratskih prepreka e, brže izašli iz loših situacija. I treća još jedna napomena na koju me kao pozvala Brigitte na kraju svog izlaganja, a to je formulacija da u ovih 30-40 godina će 50% radnih mjesta i onako nestati postojećih radnih mjesta. Mislim, neki nam daju 20, neki 30 godina, dobro, mislim da je to ovo, po, ova poznata metoda gledanja u staklenu kuglu, ali kada e, većina vodećih industrijalaca i istraživača kažu da smo mi već krenuli sa četvrtom industrijskom revolucijom, sa digitalizacijom 4.0 i svim tim kategorijama s tim povezanim i da u sljedećih 20 godina ćemo imati skok produktivnosti od 30 do 40%. Dakle, to je onda više nego sada, e, nego ono što je e, Njemačka postigla u produktivnosti u posljednjih 30 godina, odnosno duplo toliko. Znači, tu ćemo govoriti onda o sasvim drugačijim kategorijama, znači osiguranju radnih mjesta i tako dalje. I mislim da je naša odgovornost e, ovdje, dakle, da mi onda tu o ciljevima zapošljavanja do 2020 ne bi trebali ni govoriti onda, ali ali to će se svakako e, pojaviti druga zanimanja koja će popuniti tu prazninu koja će nastati. Ja nisam baš sasvim beznadan, dakle ovdje mislim da e, je ovo pitanje E, procesa koje treba oblikovati i politički i gospodarski i da je to naša zadaća i na nacionalnoj i na europskoj razini, a ne reći pa bit će sve dobro, ne, pod, ne pokušavam to sad reći, nego kažem da se više treba fokusirati na ono e, kako će se razvijati produktivne radne snage u sljedećih 20-30 godina i kako ćemo ljudima osigurati radna mjesta od kojih mogu živjeti Stoga zahvaljujem našim panelistima, gospođi Brigitte Vanderburg i e, gospodinu, Mariju, e, gospodinu Jaroslavu Zavadilu. I evo ovime zatvaram e, našu konferenciju popodne. Vidimo se na večeri te sutra na daljim raspravama u Europskom parlamentu i svima zahvaljujem na sudjelovanju.